Hello everyone. Dobar dan svima. Molim vas sjednite. Molim vas budite tako ljubazni, sjednite. trebamo započeti našu popodnevnu sesiju. E, prva točka je vrlo zanimljiva. Imaćemo ponovo jedno predstavljanje studije resernog odjela. Radi se o Europi kao svjetskom središtu za izvrsnost u istraživanju. Za to smo pozvali gospođu Weglers, e, profesoricu na sveučilištu u livenu koja radi na odjelu za strategije i inovacije. Ona je viši istraživač na Vegelu od 2009 također je e, članica e, Flamanske akademije znanosti i e, Akademije Europene od 2008. Također je radila kao savjetnica za Europsku komisiju te u znanstvenom vijeću Europskog istraživačkog e, vijeća četiri godine i također je u ekspertnoj skupini koja, je, koja savjetuje Europsku komisiju. Također je i članica uredništva časopisa Science. U studiji koju će predstaviti e, govori se o, o rezultatima analize, o mogućnosti da Europa bude na vodećoj poziciji kao svjetsko središte e, izvrsnosti, te e, o studiji o mogućnosti da javna sredstva tome pridonese. studiju su zatražili naši koordinatori kao jednu primremu za rad na programu Obzor Europa. I tu ćemo dakle čuti koje je stajalište parlamenta E, u odnosu na tu temu. Bez daljnjeg odgađanja poziva profesoricu Vegels da nam predstavi svoju prezentaciju. Hvala vam što ste mi omogućili da budem ovdje, odnosno kao prvo da uopće provedemo ovu studiju, a sada i da vam predstavim ukratko rezultate. Naravno da ja barem očekujem naime da uvijek možete <laughs> pogledati sami šta piše u izvještaju, tako da neću sada jako detaljno govoriti. Kao što je već rečeno u uvodu, mi smo pokušali utvrditi kakav je potencijal Europe da postane globalni centar za izvrsnost u istraživanju a da bismo to napravile važno je biti svjestan globalnih trendova u pogledu znanstvenih istraživanja, dakle kakva je situacija općenito na svijetu, a onda i da se pobrinemo da naš okvirni program, dakle europski okvirni program tome pridonese. Evo na kraju ću onda dati neke preporuke na temelju studije. Sve što smo mislile da je dobro provesti ovakvu studiju, pa kao prvo zato što se na globalnom razini u pogledu znanosti i tehnologije e, događaju neke promjene. Naime, sve je veća multipolarnost, a naročito je naglašen e, porast, odnosno iskakanje Kine e, prema vrhu. Neki to doživljavaju kao prijetnju, pozicije Europe, e, no kaže se u redu, ako Kina sada postane vodeća, onda će situacija za Europu biti lošija. Međutim, čovjek se može, može se to gledati na drugi način kao jedna win-win situacije, naime zato što sve ukupno e, će porasti kapaciteti, svjetski kapaciteti za znanost i istraživanje. Osim toga, to je i prilika da privučemo nove talente u Europu, da radimo zajedno s njima, tako da i svoja, e, svoje kompetencije i svoje radove možemo poboljšati i općenito biti bolji u istraživanjima i imati veću konkurentsku prednost. E, Također još jedan razlog zašto je bilo zanimljivo razmotriti mogućnost Europe da bude centar izvrsnosti je to što imamo e, novu, novi politički instrument e, na kojem se sada radi, dakle program Obzor Europa, pa je sad to pravi trenutak da procijenimo kako možemo pridonijeti tome. Kao prvo bih vam vrlo kratko dala naznaku e, ovog trenda prema multipolarnosti doista vrlo <laughs> kratko jer vjerujem da ste većina vas o tome već informirani, konačno sve to piše u samom izvješću. Naime, ono što je doista tu vrlo iz izraženo je dakle porast Kine, odnosno napredovanje e, Kine koje je vrlo brzo i koje zahvaća veliko široko područje i u pogledu istraživanja znanosti i inovacija. Sve se tu vrlo brzo događa, a ako posebno pogledamo znanost, tu je e, napredak doista vrlo, vrlo brz i e, dovodi u pitanje vodečku poziciju SAD-a koji je zemlja koja jest još uvijek na prvom mjestu, ali razmak je sve manji. Ako pogledate neka područja, recimo tehničke znanosti i znanost o materijalima, kompjutori, e, tu je doista e, napredak Kine ogroman, još brži nego u drugim područjima. I tu ne govorimo samo o kvantiteti, nego ipak imamo i, nam imamo i taj velik rast u kvaliteti. Tu doduše još uvijek sustižu e, druge, ali porast i tu postoji. Zanimljivo je pitanje u kojoj će mjeri ta pojava novih polova i dakle e, kineski iskoraci e, djelovati na druge, odnosno mogu li drugi, a u ovom slučaju Europska unija, imati koristi od toga. Dakle, trebamo se pitati je li Europska unija u dobroj poziciji da E, ima koristi od toga što se događa s Kinom. I mi vidimo dva načina kako se to može ostvariti, kako možemo imati koristi. Dakle, jedno je mogućnost da se surađuje s drugim, s drugim istaknutim polovima, e, e, dakle da se uđe u te međunarodne kolaboracije, a drugo kako se to iskustvo može iskoristiti za izgradnju vlastitih resursa. Znači, također treba gledati šta možemo na lokalnoj razini raditi na temelju toga. Drugi važan mehanizam je međunarodna mobilnost znanstvenika i istraživača iz EU-a. Naime, to je vrlo važan način, odnosno put, kanal kojim zemlje mogu izrađivati svoje kapacitete, jer naime, kako načelno vrijedi da su oni istraživači koji se kreću, koji su mobilni, kvalitetniji od onih koji se zadržavaju u jednom području. Dakle, u tom smislu, dakle, ako imate dobre mobilne istraživače, možete povećati svoju izvrsnost. Da kako, neko će možda reći da je to brain drain, odljev mozgova <laughs> e, je evropljana koji odlaze, međutim tipična je situacija, ja to i piše u mom izvješću, da sve dok imate dobru mješavinu onih koji dolaze i onih koji odlaze i dok ste dovoljno otvoreni na obje strane u oba smjera, dakle sve dok možete i privući druge, onda zapravo do, imate ukupno veće koristi. Dakle, više dobijete od onih koji dođu nego što izgubite od onih koji odu. Tako da načelno sva međunarodna mobilnost istraživača i znanstvenika je e, dobra za sve i pridonosi ovoj multipolarnosti. E, pitanje je sad u redu kako ostvariti te dobre međunarodne kolaboracije, e, kako iskoristiti međunarodni talent, kako smo mi pozicionirani da imamo koristi od toga. Prvo ćemo pogledati malo kolaboracije publikacije i to ćemo pogledati sa kopublikacijama, zajedničkim publikacijama. Vidimo da su europske zemlje vrlo angažirane u u suradnjama na zajedničkim publikacijama. Dakle, mi smo tu mnogo otvoreni nego recimo Kina, ali većina naših kopublikacija je zapravo unutar EU-a. Dakle, s jedne strane to pokazuje koliko imamo snažno unutarnje tržište u Europskoj uniji, e, da, dakle sve je više e, međunarodnih kolaboracija unutar Europske unije, ali ako pogledamo e, što se događa u suradnji Europske Europske unije sa drugima. Tu je drugačija situacija jer važno bi bilo da imamo publikacije koje naši znanstvenici e, proizvode zajedno sa znanstvenicima iz drugih snažnih e, zemalja. I takve su publikacije naime e, obično kvalitetnije, izrazito kvalitetnije nego ono što se događa samo unutar Europske unije. Dakle, tu ima velik velikog prostora za napredak da se poveća znanstvena izvrsnost e, kvalitete takvih kopublikacija. Ako pogledamo e, s kime surađujemo e, kada imamo suradnju sa onima izvan EU, vidimo da e, je s jedne strane e, da SAD i Kina čine vrlo snažan neksus, bez obzira na sve poteškoće i probleme koje postoje odnosima tih dviju zemalja. E, njihova suradnja je vrlo dobra i sve je veća, dakle raste. Ta suradnja SAD-Kina je mnogo, mnogo razvijenija i intenzivnija nego odnos između Evropske unije sa sa bilo kojom od njih. Dakle, ako sad pogledamo <laughs> Ujedinjenu kraljevinu, Njemačku, Francusku, oni manje surađuju i sa SAD-om i sa Kinom nego što je odnos Kine i SAD-a i tu je poraz zapravo bitno slabiji i usporeni. Znači, postoji veliki prostor za napredak, za te kolaboracije sa ovim velikim važnim igračima u ovom području. Pogotovo je to važno ako znamo da će takve kolaboracije kolaboracije mm, imaju veću šansu da dovedu do izvrsnih rezultata. Ako pogledamo situaciju u različitim zemljama Europske unije, tu je zapravo najsnažnija u kolaboracijama sa Deom i Kinom Ujedinjena kraljevina. Druga Drugi važan mehanizam je mobilnost međunarodnog talenta, međunarodnih talenata. Evo, to smo dosta detaljno razradili u e, izvještaju no sad ću kratko reći, dakle da se vidi taj, e, da je odnos između SAD-a i Kine daleko, daleko razvijenija nego što je situacija sa Europom. Ako pogledate recimo doktorande, onda će se vidjeti da su više od e, trećine doktoranada u SAD-u su e, ljudi iz drugih zemalja, a većina, velik dio njih je iz Kine i tu brojka stalno raste, odnosno njihov udio stalno raste. I koliko god ima e, nekih od njih koji se vraćaju u Kinu kada su doktorirali, oni zapravo ipak najčešće, gotovo 90% od njih ostaje u SAD-u i recimo 10 godina kasnije, tako da SAD ima prilike, ima period unutar kojeg može imati koristi od onih e, kineskih znanstvenika koji su doktorirali u E, SAD-u. Dakle, to je obostrano korisna situacija i za Kinu i SAD, možda mrvicu korisnija za, za SAD još uvijek, ali za SAD, dakle, oni imaju visok u kvalitetu lokalne e, znanosti. Oni doista uspijevaju privući najkvalitetnije talente e, koji su spremni na mobilnost, tako da su, a i ti koji dolazu su zapravo još bolji nego li je već onako visok američki e, prosjek. Tako da doista činjenica da se radi tako dobra znanost, dobro istraživanje sada ima mnogo veze sa činjenicom da su sposobni privući one najkvalitetnije, nakon Dakle, oni su 12% eh, iznad eh, lokalnog. Dakle, stvarno su dobri u privlačenju međunarodnih talenata, uključujući u velikoj mjeri one iz Kine. Ako pogledamo na one koji odlaze iz zemlje, E, dakle koji odlaze iz SAD-a nakon doktoranta, e, oni ipak jesu zapravo oni koji su malo manje kvalitetni, dakle niže kvalitetni, manje kvalitetni od onih koji ostaje, ali kad se vrate u Kinu, oni su još uvijek kvalitetniji od onih koji su bili cijelo vrijeme u Kini. Znači, oni su u tom smislu, e, SAD je u tom smislu atraktivni i za te koji su se vratili i općenito to vrijedi za one koji se vraćaju iz SAD-a, oni su zapravo korisni za zemlje u koji se vraćaju. Što oni tu izgube dosta kvalitetnih ljudi. Oni šalju u inozemstvo najbolje svoje ili na, najveće potencijale i e, mnogi od njih onda pridonose e, razvoju SAD-a. U tom smislu je to odljev mozgova što se Kine tiče. Međutim, koliko god e, oni gube onaj mali dio koji im se vraća, taj je ipak kvalitetniji od onih koji cijelo vrijeme ostaju u Kini, pa u tom smislu i Kina ima koristi od toga jer oni koji se vraćaju, iako možda nisu najbolji kinezi koji su doktorirali u SAD, oni su još uvijek dovoljno dobri da Kina ima korist od toga, tako da za ove dvije zemlje je to zapravo situacija obostrane koristi. A i to da e, je Kina spremna poslati i da šalje svoje najbolje e, potencijalne e, doktorande, to je zapravo korisno za sve očito otvorenost prema drugim polovima izvrsnosti je vrlo važna. Ako pogledamo situaciju u Europskoj uniji, zemlje koje su najotvorenije su Švicarska, Ujedinjena Kraljevina, te sjeverne europske zemlje, nordijske zemlje i tu se ponovo vidi jasna povezanost izvrsnosti i otvorenosti. Najotvorenije su i najbolje. Oni uspjevaju privući e, talentirane znanstvenike iz inozemstva a i oni koji se e, vrate od njih u svoje zemlje ponovo su kvalitetniji od onih koji su cijelo vrijeme ostali u zemlje. Dakle, ove zemlje, Švicarska je jedna kraljevina nordijske zemlje, dakle, primaju velik broj ljudi, ali i šalju van velik, u druge zemlje velik broj ljudi. Tu je Švicarska ponovo na prvom mjestu i ti ljudi su isto vrlo kvalitetni. Zapravo u slučaju Švicarske oni su zapravo kvalitetniji od onih koji ostaju u Švecarskoj. Dakle, u tom smislu je to odljev mozgova i za Švicarsku, ali s obzirom da privlače vrlo kvalitetne osobe, ukupni je skor za njih opet e, pozitivan, tako da se može govoriti o brain gainu, e, dakle priljevu i dobitku e, mozgova koji je veći od odljeva. Što se tiče južne Europe, tu postoji jasan odljev mozgova s obzirom da je veći broj ljudi koji odlaze i to su u principu onda kvalitetnije e, kadrovi od onih koji ostaju u zemljama. A što se tiče osoba koje se vraćaju, e, tu ti ljudi budu onda kvalitetniji od onih koji su ostali u zemlji cijelo vrijeme. Dakle, u tom smislu je, jest neki dobitak za te zemlje. Međutim, taj e, broj ljudi koji se vraćaju je vrlo nizak tako da ukupna slika govori o neto odljevu mozgova. Znači ako bismo mogli potaknuti veći broj ljudi da se vrati u te zemlje, onda bi oni imali veće koristi od svoje otvorenosti. Dakle, evo, ovo je bila jedna slika o tome koja je pozicija Europe u pogledu izvrsnosti u istraživanjima u odnosu na multipolarnost današnje situacije. A drugi dio, koji ću nešto brže iznijeti, je kako Europa može pridonijeti e, cijeloj e, situaciji situacije. Dakle, jasno je da se, bi se trebalo imati veći e, proračun i proračun koji bi bio usredotočeniji na izvrsnost. Također trebalo bi razviti, odnosno imamo e, instrument e, u sklopu Europskog istraživačkog vijeća koji bi bio usmjeren na izvrsnost. No, što se tiče učinka koji bi okvirni program imao uz takav povećani proračun, moramo prvo gledati da publikacije koje proizlaze iz okvirnog programa doista budu kvalitetnije nego li je e, prosjek, globalni prosjek, a isto tako viši od onoga što se radi u konkretnoj zemlji. Dakle, doista treba usmjeriti sredstva na znanstvenu izvrsnost i, i paziti na porast kvalitete publikacija to e, bi, moglo bi se raditi o dva do tri puta kvalitetnijim publikacijama jer na taj način e, zemlje e, e, koje su sada slabije razvijene mogle imati još veću korist od ovog programa dakle jača usmjerenost na e, povećavanje e, znanstvene izvrsnosti u okviru programa e, Obzor Europa. Ako pogledamo kako okvirni program može potaknuti mobilizaciju, odnosno međunarodnu mobilnost talentiranih pojedinaca, prvo, ako pogledamo kolaboracije, međunarodne suradnje, tu E, okvirni program e, daje, stimulira e, takve kolaboracije i to je jedno objašnjenje zašto su i publikacije proizašle iz okvirnog programa kvalitetnije od drugih Međutim, većina tih međunarodnih kolaboracija ostaje unutar EU-a, a zapravo imamo relativno malo kolaboracija koje su se financirale iz okornog programa, a koje podrazumijevaju suradnju Europe i zemalja izvan e, Europe. E, dakle, e, postoji jedna dakle, prijetnja da, da postoji skretanje, odnosno odmicanje od kolaboracija sa onima izvan Europske e, unije. E, to vrijedi i za e, zemlje iz grupe 13 zemalja i 15 zemalja Evropske unije. E, znači, to bi trebalo svakako pokušati osnažiti tu e, kolaboraciju europskih zemalja sa zemljama izvan Europske unije. E, druga tema je međunarodna mobilnost talenta kao jedan od načina da se postigne izvrsnost. Imamo tu stipendije iz zaklade Marie Curie i to, to je instrument koji je usmjeren upravo na to, no i tu vidimo da su te stipendije uglavnom e, poticale i potiču e, mobilnost unutar Europske unije, a samo mali dio tih sredstava je otišao na suradnju sa zemljama izvan Europske unije. Većina toga se odnosi na e, doktorske studije onda, ali imamo jedan dio Marie Curie fonda koji bi se mogao bolje iskoristiti. Ako pogledate e, e, dakle, šta se financiralo iz Marie onda ćete vidjeti da je većina išlo unutar Europske unije, a onaj mali dio koji je išao izvan Europske e, unije, tu je donekle predstavljen SAD, ali Kina je vrlo malo prisutna. Znači, sredstva iz fonda Mrikori se također koriste i za poticanje onih koji se, onih koji se vraćaju u e, svoje zemlje u Europskoj uniji, ali dakle e, može se jače, bolje iskoristiti sredstva iz e, Marie Curie programa za poticanje izvrsnosti. I sad što se tiče nekih određenih preporuka mislim da su jasne s obzirom na ono što sam do sada rekla. Ono što je važno ovdje je svakako kako će budućnost izgledati, odnosno kako će buduće okruženje na globalnoj razini biti. E, hoće li i dalje svi postojeći polovi ostati otvoreni i međusobno povezani? E, tu su razne mogućnosti postoje jer imamo i neke snažne regionalne e, polove, a sasvim sasvim je jasno da za znanstvenu izvrsnost koja će poticati gospodarski rast najbolje je za sve e, da vlada otvorenost na svim polovima, u svim aspektima. No sve, čak kad bi došlo i do razbijanja veza i do zatvaranja, možemo se pitati kakva bi onda bila politika Europske unije. E, s obzirom da Kina s vremenom postaje najveći pol, da tako kažem, ona bi s vremenom mogla postati e, dovoljna e, sama sebi, ne znam dokle bi to trajalo, ali oni bi to mogli biti. Za SAD, s obzirom da toliko snažno ovisi o svoje sposobnosti da privuče druge kvalitetne, oni bi zapravo izgubili svoju početnu svoju, mm, svoje prvo mjesto, možda ne isti čas, ali s vremenom bi apsolutno počeli to gubiti. Što se Europske unije tiče, situacija je održiva, izvediva samo ako smo svi snažno integrirani i činimo jedan snažni pol. Samo u tom slučaju se možemo natjecati sa SAD-om i Kinom i morali bismo ostati otvoreni za one izvan e, Europske unije. Znači najvažnije preporuke koje imamo jest da je moramo biti otvoren pol e, povezan sa ostalima izvan Europske unije. Moramo biti privlačni i što znači da moramo investirati u izvrsnost naše znanosti, naših istraživanja i tehnologije. Dakle, važno je da iz, investiramo u izvrsnost jer tako ćemo onda privući najbolje od onih mobilnih, mobilnih talenata dakle koji se e, kreću iz zemlje u zemlju. E, trebamo imati snažno prideljenje za otvorenu cirkulaciju unutar Europske unije, moramo i tu raditi na izvrsnosti, ali istovremeno nikad ne smijemo ignorirati eh, i zanemariti otvorenost eh, prema zemljama izvan Europske unije jer vrlo je važno dakle da imamo kolaboracije, da surađujemo, da šaljemo svoje talente i da privlačimo talente iz drugih zemalja, naročito iz drugih snažnih polova, odnosno iz SAD-a i Kine. Eh, evo, mislim da bi to bilo to za sada, a očekujem vaša pitanja i komentare. Biće mi drago da pokušam odgovoriti na njih. Hvala. E, poštovani kolege, s obzirom da smo malo e, zakasnili s početkom, molim vas da poštujete dodjeljeno vrijeme dve minute za svakog od koordinatora. Izvolite. Dobar dan, hvala gospođi predsjedavajućem i zaista mi je drago što je gospođa ovdje jer smo do već dugo godina prijateljice i radila smo zajedno. Stoga joj želim dobrodošlicu u ovaj odbor ITRE. Imam dva pitanja. Prvo je zajedničko istraživanje u odnosu na istraživanje koje se temelji na istraživačima i inovatorima. Naglasili ste važnost suradnje i svi znamo da okvir da je i se okvirni program mijenja i cilj je bio zapravo stvoriti taj prostor za suradnju. A, radi se o tom području suradnje na europskoj razini i to je rezultiralo brojnim zajedničkim znanstvenim člancima i kroz te programe smo naučili surađivati u znanosti. No danas postoji tendencija za istraživanjima koji se temelje na na inovacijama i istraživanja pojedinačne prirode, kako to vidite e, kroz to pitanje zajedničke suradnje. Drugo pitanje tiče se otvorenosti. Zalažem se za otvorenost u znanosti i ona treba biti, znanost treba biti što otvorenija i posebice u pitanju inovacije. A kada o tome govorim, smatram nekako da je znanost na globalnoj razini da treba biti otvorena čitavom svijetu a inovacija je više na lokalnoj, regionalnoj razini. I suradnja i, i otvorenost su ponekad otežani iz različitih razloga i stoga bih htjela da malo pojasnite tu otvorenost u smislu inovacije i tehnologije. Hvala vam. Hvala. Socijaldemokrati, vaš koordinator? Netko? Ako ne, onda gospođa Labajova. Hvala. Hvala vam na prezentaciji ovoj studiji. Mislim da je veoma um, um, korisna. Imam nekoliko pitanja. Prvo, što mislite da bi se moglo učiniti da privučemo više privatnih ulaganja, da kombiniramo javne i privatne instrumente kada govorimo o sredstvima i ulaganjima? Kako prijući privatne ulagače u uh, znanost? Drugo pitanje, nakon što ste napravili tu studiju i dobili rezultate, smatrate li da Europska unija dovoljno upotrebljava te sinergije kada govorimo u smislu sektora, obrazovanje, tehnologija, istraživanje i e, sinergije za e, financiranje, odnosno regionalno financiranje, financiranje na razini država članica i ostalo. A treće pitanje tiče se, na početku ste spomenuli neke, neke rezultate zanimljive kada govorimo o suradnji između SAD-a, Kine, Ujedinjene kraljevine i SAD-a. E, kakva je to znanstvena suradnja, koji je njihov temelj, možete li to malo objasniti? A posljednje pitanje možda filozofske naravi. Što bismo u Europi mogli učiniti da zadržimo mlade talente i da privučemo mlade talente. Vidjeli smo da je SAD u posljednjim godinama doista uspio u privlačenju mladih talenata, no kako mi to možemo kao Europa napraviti, kako možemo obrazovati mlade generacije i privući talente iz drugih dijelova svijeta. Jednostavno bojim se da će Europa u tom e, smislu biti prazna. Hvala. Hvala. Gospodine Delnistov. hvala vam na, na ovoj studiji, ona je veoma važna i mislim da je veoma važno razumjeti naš položaj kada govorimo o SAD-u i Kini, posebice u području istraživanja inovacije kao osoba koja dolazi iz Finske i nama u Sjevernoj Europi doista je jasno da je um, suradnja između naših zemalja u Skandinaviji zapravo bila veoma važna i e, naravno jasno nam je da se ne radi samo o otvorenosti unutar Europe, odnosno Europske unije, već i e, otvorenosti izvan Europske unije, da je to zapravo ključ za naš uspjeh. Upravo zato moramo se pobrinuti da je globalna znanstvena zajednica također otvorena prema tome. Ako možete to malo pojasniti, bi bih veoma zahvalan. Imam nekoliko komentara koji a prvo na trošenje na istraživanja. Kada gledamo na ulaganja u e, Kinu, mislim da je zato mislim da su zato tako uspješne posebice i e, Koreja, no većina europskih zemalja ipak ne povećavaju vlastita ulaganja u znanost, a posebice se to odnosi na razinu država članica. Što bismo mi mogli učiniti na razini Europskoj uniji da bi poboljšali naša ulaganja u istraživanja i razvoj? Drugo pitanje tiče se privlačenja znanstvenika u Europu. Da bismo privukli talente, to je veoma naravno važno za europsku budućnost, govorim e, na, mislim na znanstvenike iz Europske unije, ali iz ostatka svijeta. To je zapravo, potrebna nam je infrastruktura kako bismo mogli e, primijeniti dugoročni strateški pristup u ulaganjima u znanost da bismo osigurali e, da ti talenti dolaze u Europu. A treći komentar tiče se otvorenosti u znanosti, ne samo što se tiče na globalnoj razini, već i otvorenosti podataka. E, kada bismo stvorili sustav koji bi mi znanstvenici mogli upotrebljavati koji bi bio otvoren e, svima, mislim da bi to bilo veoma dobro. Hvala. Hvala, gospodine Borkeo. Hvala na vašem objašnjenju i na ovoj studiji. Hvala na prezentaciji. Imam jedno pitanje. Tiče se e, o privlačenju talenata iz trećih zemalja. E, što mislite, koji sektore trebaju vanjski doprinos da bi se osiguralo poboljšanje trenutne situacije? Analizirali smo problem odljeva mozgova iz nekoliko europskih zemalja. To je zapravo prilika da znanstvenice s druge strane granice. No, to znači da e, zapravo mozgovi odlaze iz vlastite zemlje i da, da tu njihova znanost pati osim e, ulaganja postoje li nekakvi drugi načini da se spriječi taj odljev mozgova? I imate li dodatnih informacija o tome koji faktori doprinose pozitivnom e, pozitiv, odnosno vraćanju e, znanstvenika u svoje zemlje domaćine, na koje prepreke oni nailaze. Hvala. Ne vidim druge prisutne koordinatore i sada riječ dajem svima ostalima. Javite se za riječ. Imate jednu minutu. Prvo, gospođa Rakez. Puno vam hvala. Moje pitanje tiče se izvrsnosti i um, toga da spriječimo da znanstvenici pate u tom pogledu. Imali smo raspravu o tome kako bismo mogli biti inkluzivniji kada govorimo o razini Europske unije. Želja bih postaviti pitanje o suradnji s trećim zemljama problem na koji nailazimo je privlačenje talenata, to je naravno već i spomenuto, to jest problem, ali također u Europi trebamo dobro promisliti o tome kako možemo organizirati našu suradnju s trećim zemljama. Ne samo uh, gledati na naše mm, konkurente, odnosno SAD, već treba uzeti u obzir i druge zemlje gdje možemo obrazovati svoje talente da bi oni tamo i ostali, ne samo da, bi se oni vratili u Europu. Talent je dio suradnje na znanstvenoj razini i to možemo reći zajedno s istraživačima iz trećih zemalja. Posebice na onim kontinentima koje ponekad i zanemarujemo, primjerice u Africi. Hvala na tome što ćete to malo pojasniti. Hvala, gospođo Fox. kako možemo osigurati da globalna znanost morate uključiti mikrofon ispričavam se hvala vam na vašem izvješću kada govorimo o svjetskoj znanosti eh, ono što me brine u vezi s izvješćem je to da će Europska unija predstavljati veliku blokadu koja zapravo ne potiče međunarodnu suradnju, već potiče konkurenciju sa SAD-om i Kinom. U tom smislu čini se da bi nam se to moglo obiti u glavu, da zapravo potiče e, unutarnju suradnju umjesto suradnje sa drugim zemljama i naravno kako rješavati problem mobilnosti. Govorimo o odljevu mozgova i naravno uvijek postoji ta opasnost primjerice u Ujedinjenoj Kraljevini da neki domaći talent u Ujedinjenoj Kraljevini koji je naravno sastavljen od e, puno građana koji žive kao građani Ujedinjene kraljevine i njihov problem se rješava na ljen način, primjerice da ćemo dobiti kineske doktorante umjesto da ulažemo u znanost i tehnologiju u Ujedinjenoj kraljevini, posebice za ljude koji već rade na lokalnim sveučilištima treba zapravo povećati njihovu stručnost na toj razini umjesto da gledamo izvan vlastitih granica. Bojim se da EU želi biti e, globalni lider, ali da zapravo e, provodi određenu, da je zapravo ljena kada, kada govorimo o znanosti u tom smislu. Hvala. Netko drugi. Vraćamo se vama za odgovore na ova pitanja. Hvala vam na pitanjima, to su veoma zanimljiva pitanja i i sigurna sam da e, parlament u tom smislu radi veoma dobar posao. Proći ću kroz pitanja veoma kratko, no možemo o njima kasnije raspraviti. Okvirni program za suradnju, kako to zapravo paše s tim s povećanom suradnjom. Naravno ovdje vidimo snagu timova, to je veoma važno, no puno tih e, timova su svojstvoj prirodi veoma međunarodni i već postoji ta, ta suradnja i ta mobilnost i to su naravno važni mehanizmi. Vrlo često e, međunarodna kombinacija dolazi iz činjenice da u vlastitom timu e, imate ljude koje ste privukli iz drugih institucija. U tom smislu e, timovi vrlo dobro surađuju i ako su ti timovi sami po sebi veoma dovoljno otvoreni u smislu mobilnosti. Ne vidim to kao neki problem, e, već e, način osnaživanja u tom smislu suradnje i mobilnosti, a to sve potiče jedno drugo. Neki ostali primijetili su da govorimo o otvorenosti u znanosti kao, kao situacija koja ima isključivo koristi ali um, otvoreno su inovaciji. Naravno, istina je da što ste bliže komercijalizaciji, to postaje sve teže imati te koristi u svakom smislu riječi, jer je naravno bitno biti bolji od drugih. No, ipak shvaćamo da inovacija i suradnja među partnera uh, i tvrtkama koji rade jedne s drugima vrlo često zapravo dolazi iz zemalja koje imaju veoma jako znanstvenu suradnju, a posebice tu jako mobilnost talenata. Ako privlačite puno međunarodnih mobilnih talenata, e, oni neće ostati nužno u tom području, oni će otići u tvrtke i upravo ta mobilnost gradi veoma e, jaku mrežu međunarodnih poveznica. Ta međunarodna baza talenata Eh, je zapravo važna za snažne tvrtke koje se onda koriste globalizacijom u vlastitu korist. U tom smislu otvoreno znanosti također pomaže eh, rastu inovacije i globalizaciji tako, da, tako što privlači eh, istraživače jer ih ona tako preuzima sebi umjesto da s njima surađuje. Još jedno dobro pitanje bilo je koristi li se Europska unija dovoljno sinergijama i različitim instrumentima i e, pitanje vezano uz sinergije na lokalnoj, regionalnoj razini i naravno i sredstva koja se ulažu u tom smislu. Naravno, unutar okvirnog programa mislim da bi e, se trebalo koristiti više tih strategija. Već ste spomenuli institut Marie kao e, instrument koji bi se mogao bolje uskladiti sa instrumentima za suradnju koje imamo. A naravno to je nešto što se može dodatno, dodatno iskoristiti i e, pokazala sam da imate još više koristi ako se koristite sinergijama između različitih mehanizama. I naravno kada postoji e, lokalno ulaganje, ti, ti talenti, ti suradnja će također biti veoma važni u, u iskorištavanju tih lokalnih sredstava u izgradnje lokalne infrastrukture e, i i to je naravno veoma važan instrument. Posebice u tim zemljama koje bi više e, se koristile time da privuku talente izvana. Kako možemo privući talente je također još jedno pitanje koje sam više puta čula. Kako možemo privući te talente? Za to već imamo nekakve analize na na temelju podataka iz istraživanja što privlači ljude da budu međunarodno mobilni. To istraživanje financirao je okvirni program i pokazalo se da su ljudi koji su mobilni, za razlog zašto se ne žele preseliti, je to da im to pomaže u istraživačkoj karijeri, odnosno napredak, omogućuje im napredak u karijeri on to im zapravo omogućuje da budu uvijek korak ispred e, drugih, a to također objašnjava i zašto najbolji talenti žele ići u odlične centre e, koji se bave e, izvrsnosti u znanosti. Upravo iz tog razloga imate tu poveznicu između otvornosti i izvrsnosti i to je naravno velika motivacija za privlačenje talenata. Trebata je e, izgraditi vlastiti istraživački centar koji će promovirati izvrsnost e, i e, upravo to tražiti mobilni, mobilni znanstvenici i istraživači. Druga pitanja ticala su se suradnje na lokalnoj i međunarodnoj razini, a postavilo se i pitanje suradnje unutar i izvan Europske unije zapravo oni jedni drugi nadopunjavaju. Jedno ne može zamijeniti drugo. Pa tako lokalna i e, suradnja unutar Europske unije je veoma važna, ali je važna izgradnja e, izvrsnosti i izvan EU. Europske unije. To zapravo ne zamjenjuje jedno drugo. Jer ako izradite određenu bazu, snažnu bazu unutar Europske unije, tako ćete pojačati i e, snagu za, e, izvan, za e, suradnju izvan Europske unije jer ćete tako moći privući talente. Nemojte to gledati kao jedno ili drugo jer ako izradite vlastite unutarnje kapacitete, to će vam omogućiti da se više koristite suradnjom izvan Europske unije. Doista se radi o tome da je jedno nadopuna drugome pristup e, infrastrukturi za istraživanja. E, naravno, e, to traže upravo ti mobilni istraživači, mogućnost rada s najnovijom infrastrukturom, ne samo infrastrukturom, već i, drugim lokalnim talentima. I izgradnja te infrastrukture također je nešto što pomaže privući talente i naravno bolje spajate instrumente za financiranje infrastrukture E, kada govorimo o tim e, institucijama poput Marikiri instituta i e, drugih koji će moći znači, više dobiti iz naših programa. Nekoliko puta spomenuo se problem odljeva mozgova, posebice što se tiče juga Europe. Koje bi bilo rješenje? Mislim da je veoma važno reći da ne možete zaustaviti odljev, odljev mozgova to je zapravo, to bi imalo negativan rezultat. Odljev mozgova možete riješiti tako što ćete ih poslati van, ali ćete se pobrinuti da ih vratite. Radi se zapravo o toj otvorenosti umjetno, umjesto o, o zaštiti vlastitih talenata. Pobrinite se da ih vratite u svoje zemlje, da im uklonite prepreke za njihov povratak i e, naravno oni će se vraćati sebi doma u vlastite zemlje ako su dovoljno uvjereni da time ne ugrožavaju svoju znanstvenu karijeru. Morate im omogućiti e, dobar lokalni znanstveni istraživački sustav. Ne radi se e, samo o pojedinačnim zemljama, mislim da trebamo razmišljati na europskoj razini kao e, okolini za istraživanja da bi se oni imali gdje vratiti naravno otvorenost unutar Europske unije i izgradnja te infrastrukture dobar način da uh, se pobrinete da imate dovoljan broj ljudi koji se, koji se vraća u Europsku uniju. To se također nadovezuje uh, kako možemo spojiti izvršno sa kohezijom uh, i inkluzijom. Mislim da je veoma važno naglasiti da je talent doista kanal za izgradnju izvrsnosti. I ako želite imati izvrsnost, trebate imati mobilnost, a to je način da osigurate i inkluziju i koheziju. Te stvari ne zamjenjuju jedna drugu i nisu u konfliktu jedna s drugom. I ako doista želimo inkluziju i koheziju, trebamo uložiti u otvorenost, jer je to način E, izgradnje izvrsnosti na više razini. I naravno, zadnja točka koju sam zabilježila e, je ljenost Europske e, unije. Je li to da samo privlačimo kineske istraživače umjesto da ulažemo u vlastite? Mislim da to nije ljenost jer će doći samo najbolji kinezi u okoline koji su zapravo znanstveno najjače i ako imate jaku lokalnu znanstvenu bazu i znanstvenike, istraživače ovdje, e, najbolje kinezi neće ovdje dolaziti jer mi imamo dovoljno svojih dobro. I to je način za privlačenje najboljih talenata koji e, će imati koristi od izgradnje izvrsnosti i koji će biti posvećeni upravo tome. Hvala. Hvala vam, ovo je veoma važna tema i vaša prezentacija bila je veoma korisna. E, I mislim da svakako trebamo ponovno raspraviti ovu e, temu u sljedećem okvirnom programu. Hvala vam još jedno, profesorice. Sigurna sam e, da ćemo se opet susreti s vama kada govorimo o ovoj temi. Veoma ste važan partner za ovu temu i hvala vam što ste došli. Uh, uh, Evo kolegice i kolege, pozdravljamo gospodina Juhana Lepasara koji je odnedavno izabran za kandidata za poziciju izvršnog direktora ENISE, dakle Agencije Europske unije za mrežnu informacijsku sigurnost. Pozdravljamo vas. U skladu sa člankom 36 e, akta o kibernetičkoj sigurnosti kojom se regulira agencija ENISA, e, prije samog imenovanja e, kandidat kojeg je odabrao upravljački odbor će biti pozvan pred relevantni odbor Europskog parlamenta kako bi odgovarao na pitanja zastupnika. Evo to smo mi, dakle danas imamo sat vremena za tu razmjenu. Moći ćete postaviti pitanja, a na kraju ćete dobiti odgovore, pa se nadamo da će to biti u istinu vrlo plodonosna rasprava. Gospodine Lepasar, evo prvo vama dajemo riječ. Hvala lijepa, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Hvala lijepa što vam se mogu danas ovdje predstaviti i što mogu s vama razgovarati o tome što agencija NISA može učiniti kako bi se mogla podići razina kibernetičke sigurnosti u Europskoj uniji. Kibernetička sigurnost nije samo jedan tehnički izazov koji je rezerviran za stručnjake koje se bave informacijskom sigurnošću, već isto tako nosi određene političke i društvene e, izazove. Novi zakon koji je stupio na snagu ovog ljeta smatra upravo da je naša e, uloga jedna vrsta kičme kako bi se moglo sačuvati tržište, podržati svi aspekti našeg života života i isto tako pridonijeti ekonomskom rasu. Tu se uspostavlja kibernetička sigurnost kao jedno područje koje služi za zaštitu temeljnih prava i to na internetu. Tu imamo dakle i telekom i financije i e, promet i energiju koju bi trebali zahvaljujući tome funkcionirati. Mm, uz određene strategije politike koje već e, postoje i koji ima jedan sveobuhvatni e, politički okvir. Tu su potrebne određene kompetencije i kapaciteti koji mogu održati taj brzi razvoj u tom području. Sve to postavlja visoka očekivanja prema ENISI, dakle kako na nacionalnim, tako i na razini Europske unije. ENISA tu e, želi ostvariti jednu visoku razinu kibernetičke sigurnosti, i dakle tu smo kako bi pružili podršku u pogledu e, savjetovanja, ekspertize, izgradnje kapaciteta. E, gospodin Udo Helmbrecht koji je do sada e, bio izvršni direktor je poradio tijekom desetnih godina na tome da se upravo snaže kapacitete ove agencije. zahvaljujemo na tome. Dakle, kibernetička sigurnost je postala jedna vrlo važna tema kada govorimo o svim domenama i razinama društva i e, izazovi su sve e, složeniji, a Unija je na to usvojila jedan opsežni pravni okvir e, koji pomaže. Mm, to je doprinijelo, dakle, na tom boljem radu, na ovom zakonodavnom dijelu, e, gdje je upravo taj donešeni zakon upravo ključan i gospodinu Buzeku koji je predsjedao i ovim odborom i gospođi Nibler se zahvaljujem na suradnji, ali i svim drugim zastupnicima članovima ovog odbora koji su nam omogućili da snažimo ovaj pravni okvir u području kibernetičke sigurnosti. Gospođa Pila de Kostija je radila na tome e, i na nekim drugim zakonodavnim dokumente koji su bili vrlo važni. Htio bih se parlamentu zahvaliti na tome što su nam dali tu određenu strukturu koja sada našoj agenciji može pomoći u, radu. Dakle, kada kooperiramo ovaj novi pravni okvir e, i e, uredbu o zaštiti podataka i pitanje privatnosti možemo ostvariti određene globalne standarde u pogledu povjerenja. Međutim, ovaj novi regulatorni okvir E, je nešto novo, države članice ga tek počinju primjenjivati i zakon o kibernetičkoj sigurnosti koji je stupio na snagu tek ovo ljeto. E, mi imamo sada jedan stalni mandat kako bismo pomogli Europskoj uniji da se u potpunosti operacionalizira ovaj novi okvir, dakle tu možemo iskoristiti naše snage i refokusirati naš katalog usluga kako bismo mogli još bolje pomoći Europskoj uniji. Gospođo predsjedavajuća, sad bih htjela, htio objasniti kako vidim ulogu ove agencije tijekom e, idućih nekoliko godina, pogotovo kada govorimo o kibernetičkoj e, sigurnosti i e, kada govorimo o cjelokupnom okviru. U kontekstu mrežne informacijske sigurnosti. Agencija bi trebala doprinijeti boljem o tome kako još bolje provosti e, ciljeve direktive i pozabaviti se područjima koje e, nas zabrinjavaju. Agencija može pomoći pri razvoju jedne sustavne e, kvalitativne analize, dakle Dakle, pitanja sigurnosti u različitim državama članicama i to kroz različite sektore može pomoći državama članicama kroz skupinu za e, suradnju da se razmjenjuju najbolja iskustva, da se dobro shvate e, ključni e, pojmovi i da se stvore određene smjernice i trebamo tu još ustvariti sinergiju sa drugim tijelima isto tako može pružiti jednu nezavisnu e, analizu u pogledu toga kako se najbolje pozabaviti novim e, tehnološkim razvojima na razini Europske unije kao što su kibernetička sigurnost, e, isto tako i promjena u pogledu dakle iClouda. I trebamo održati jednu mrežu stručnjaka i stvoriti jedan pool kompetencije diljem Europske unije kojim ćemo se onda moći poslužiti kako bi mogli ciljeno pružiti određenu podršku. Trebamo imati redoviti e, procjenu e, s obzirom e, na otpornost i kibernetičku sigurnost, predvidjeti neke buduće razvoje. Dakle, tu nam je bitan input i javnih i privatnih dionika. Kao treće, agencija može pripomoći suradnji unutar cjelokupnog okvira i stvoriti povjerenje između relevantnih čimbenika, osnažiti dijalog između država članica e, i e, odgovor različitih timova e, kroz različite platforme. Isto tako i može koristiti svoje vježbe kako bi se izgradili zajednički kapaciteti i osnažilo povjerenje među sudionicima. I isto tako možemo zajedno kroz tajništvo skupiti više podataka s obzirom na određene događaje, incidente i onda kako bismo mogli bolje djelovati. Treba e, osnažiti opću svijest i promovirati jednu kibernetičku e, sigurnost i svijest i to treba e, učiniti na taj način da uključimo sve čimbenike i da uključimo sve dionike. Mm, isto tako imamo jedan dodatak direktivi e, gdje imamo navedene određene prakse u pogledu objavljivanja. Kada govorimo o procesu certificiranja, e, što imamo u skladu sa ovim novim e, aktom, države članice trebaju stvoriti jasan operativni E, plan e, kada govorimo o toj shemi certificiranja i to na taj način da ćemo stimulirati određenu konkurentnost u području industrije, a opet stvoriti sinergiju unutar područja znanosti. To se može učiniti kroz stvaranje određenih poveznica sa postojećim sustavima certificiranja e, i agencija treba stvoriti jedan otvoreni, transparentni okvir koji će nam pripomoći u stvaranju te sheme kako bi moglo se steći još više povjerenja i agencija bi isto tako trebala e, iskoristiti već postojeće kapacitete i ekspertizu e, pri stvaranju jedne sheme kandidata. E, dionici diljem Europske unije se trebaju tu uključiti i trebamo e, stvoriti e, jednu ravnotežu. Europska tijela i dionici e, su oni koje trebamo konzultirati pri stvaranju ove sheme kandidata. Agencija može isto tako činiti tu schemu atraktivnijom, pogotovo kada govorimo o malim i srednjim poduzećima i treba promovirati isto tako pristup security by design and security by approach. E, agencija treba postati nekako vidljivija e, kod onih koji donose određene političke e, odluke i to tehničko znanje treba pretvoriti dakle u nešto što je jasno i onima koji nisu stručnjaci u tom području i to može biti određeni input za donositelje određenih odluka odnosno onih koji kreiraju politike E, time što će se povećati ta vidljivost e, nisam može ostvariti svoj e, glavni mandat i stvoriti jaču otpornost unutar Europske unije. mogu se bolje shvatiti izazovi koji su pred nama. Isto tako može pomoći u koordiniranju, snaženju kapaciteta kako bi se mogli ostvariti određeni politički ciljevi. Agencija ne može sama ostvariti svoje ciljeve jer mora poštivati kompetencije država članica i dodati vrijednost onome što oni već čine. Ona se treba povezati e, sa e, jednim složenijim okruženjem, ostvariti saveze, e, mreže, suradnje, treba se stvoriti sinergija s drugim tijelima Europske unije, dakle kako javne, tako i privatni. Imamo naš katalog usluga e, i mi se trebamo ponovo fokusirati na to. Nadam se da ja mogu e, pomoći da se tu stvori određena koherentnost kada govorimo o ciljevima, ciljevi koji će postati glavnim zadacima agencije. U tom kontekstu je uistinu vrlo važno da agencija sadrži i razvije dobre standarde kada govorimo o financijskom upravljanju izvješće u pogledu različnica će biti uistinu e, od velike pomoći agenciji u tom dijelu. E, NISA je agencija koja je povijesno gledajući suočila se sa čitavim nizom izazova u pogledu e, ljudskih resursa i održavanja talenata i vještina koje su potrebne. Čitav niz izazova je već iznesen u posljednjoj različnici pred Europskim parlamentom. Dakle, tu se radilo je o određenom e, prijelaznom razdoblju. Došlo je do promjena lokacije ja ću sa grčkim vlastovima nastojati poraditi na jednom e, novom e, dogovoru kako bi nisam mogla uistinu stvoriti jednu snažnu bazu u pogledu djelovanja što će nam dozvoliti da osnažimo naše kapacitete. Stalni mandat i jedno čvrsto sjedište će biti vrlo e, bitno, ali to neće biti dostatno Postavit ću prioritete u pogledu toga da imamo jednu otvorenu e, kulturu rada e, i isto tako mislim da agencija može bolje iskoristiti čitav taj niz i bogatstvo talenata koje imamo diljem Europske unije pri čemu nećemo ugroziti kapacitete pojedinih država članica i izaslani stručnjaci koji dolaze srednjoročno, dugoročno ili kratkoročno k nama će nam pomoći da stvorimo jednu mrežu stručnjaka s državama članicama iznad toga i to e, sve može pomoći pri izgradnji e, povjerenja. I zaključio bih time što ću zahvaliti ovom odboru na e, podršci koju ste dali ovoj agenciji, isto tako što ste nam omogućili da imamo jedan stalni mandat u pogledu našeg rada i osiguralo jednu pravnu osnovu koja definira naše e, ciljeve i funkcije. Nadam se da će ova razmjena mišljenja biti samo početak u jednog kontinuiranog dijaloga između agencije i odbora i zajedno možemo iznaći najbolje puteve kako agencija e, može služiti svim potrebama Europske unije. Zahvaljujem na vašoj pažnji, otvoren sam za vaše pitanja. Hvala lijepa. Kolege, evo vi ste na redu, imate riječ. E, najviše dvije minute svatko od vas. Gospođa Karvaja je prva. Dvije minute. Hvala lijepa. Gospođa predsjedavajuća, E, čestitam vam direktore na vašem nedavnom imenovanju. E, dobili ste težak posao, spomenuli ste neke od tih poteškoća. Teško zbog toga što je to isto tako vrlo važan posao. To je nešto što je vrlo važno za Europu, što je od sve većeg značaja i nešto što je vrlo složeno i u tehničkom i u političkom smislu. A opet imate agenciju koja se nalazi u određenom prijelaznom razdoblju gdje još uvijek imaju neki problemi koji nastaju, imaju te e, poteškoće u pogledu samog e, sjedišta, lokacije, proračuna, privlačenja ljudi. Moje glavno pitanje se odnosi na to što ćete konkretno napraviti kako bi riješili ove vrlo konkretne pragmatične probleme i što nam možete reći da nas umirite u tom smislu da se mi možemo pouzdati u vaš znanje i iskustvo da mi možemo biti sigurni da ćete vi moći ostvariti ove teške zadatke i probleme s kojima ćete se suočiti. Dakle, vezano i uz financije i uz političke e, aspekte, dakle kako na europskoj, tako i na nacionalnoj grčkoj razini, a i što se tiče međunarodne razine kako nas možete razuvjeriti i dokazati da vaše iskustvo iz vašeg životopisa nam ukazuje da će stvari dobro funkcionirati kao što bi trebale u nečem tako važnom. Hvala lijepa. Hvala, gospođa Kaljeland. Hvala. Zadovoljstvo mi je vidjeti vas danas e, ovdje. E, gospodine Lepasara, htjela bih vam čestitati i bilo mi je pravo zadovoljstvo slušati vas, e, pogotovo s obzirom da ste iznijeli vrlo konkretne ideje i planove u pogledu provedbe pravnog okvira i mjera za izgradnju kapaciteta, proces certificiranja, mm, kiberhigijene, dakle to su sve vrlo važne stvari kao netko iz Estonije, ali kao netko tko je e, predsjedao upravo e, jednim takvim odborom koji se bavio takvim temama, Pet godina sam se bavila time i upoznala sam vas i sigurna sam da ćete biti odličan izvršni direktor za e, zato što sam vidjela kako djelujete, znam koliko duboko poznajete e, kibernetičku sigurnost i koliko ste bili uključeni u prethodni e, proces u pogledu zakonodavstva. Moje pitanje je sljedeće. S pravom ste spomenuli da kibernetička sigurnost ne može biti nešto čime će se baviti samo države članice. Tu nam je potreban jedan pristup gdje ćemo uključiti više dionika, e, moramo biti inkluzivni. Ovdje moramo surađivati s drugim dionicima, e, industrija, e, sveučilišta, e, privatni biznis, sve moramo uključiti. Kako vi to vidite? Hvala lijepa. Gospođa Gamon. Hvala. Imam jedno općenito čisto e, teoretsko pitanje, a onda nešto konkretnije. Dakle, prvo bi bilo vezano uz vaš pristup tome kako vidite tu dimenziju obrambene politike kada govorimo o kibernetičkoj sigurnosti? Što mislite da li će Europska unija tu biti dovoljno mudra da i dalje ulaže u kibernetičku sigurnost u pogledu toga koliko nam ona može pomoći da se borimo protiv terorizma i da e, branimo Europsku uniju, ovako općenito gledajući. Isto tako imam dva konkretna pitanja vezano uz to gdje ćete povući crtu ili gdje vidite tu suradnju između NISE i e e, Centra kompetencije za kibernetičku sigurnost Dakle, treba osigurati dalje istraživanje u području kibernetičke sigurnosti. Gdje vidite tu mogućnost suradnje ne samo od Centra za kompetencije, e, već i određenih mreža za kibernetičku sigurnost? Jesu oni komplementarni? U kojem području? Koja će biti onda uloga vaše agencije u tome da se definiraju projekti koji će se onda moći e, financirati kroz e, Digital Europe i određene mreže. Hvala lijepa. Gospodin Nisto nije tu. Hoće li se netko javiti umjesto njega? Ne vidim ime, ispričavam se. Molim vas, recite mi vaše ime. Oh, ok, thanks. Uh, Uh, Hvala, zahvaljujem na ovoj mogućnosti što možemo razgovarati s, vama, gospodine Lepasar, to je uistinu izvrsno. Mm, naše pitanje vezano uz vas e, životopis. Studirali ste političke znanosti, arhitekturu i unutarnji dizajn. To je pomalo iznenađujuće za osobu koja radi u tako važnom položaju vezano uz sigurnost, recimo e, top pozicija za kibernetičku sigurnost, ali evo događa se to s vremena na vrijeme. Opet to je dobra prilika za vas da nam nas uvjerite, da nam pokažete da ste vi najbolji za tu poziciju. Kratko bih vas pitao nešto vezano uz vaše planove. Pretpostavljam da ćete u budućnosti morati predložiti određene strateške dokumente koji će definirati kako će se organizacija dalje razvijati i koji će biti e, ključni pokazatelji učinka, dakle kojom će se mjeriti učinak vaše agencije, pa me tu zanima koje je tu vaše mišljenje i isto tako me zanima možete li kratko prokomentirati ovaj incident koji smo imali 2017. E, gdje su e, ID čipovi u Estoniji iskazali probleme u pogledu e, sigurnosti i dakle koji su najbolje moguće prakse u pogledu osiguravanja sustava. Gospodin Borkija, dvije minute. Hvala lijepa. Imam tri pitanja. Kao prvo bih vas prvo pitao koje mjere Enisa e, razmatra kako bi se smanjili rizici u pogledu sigurnosti i osnažila otpornost u pogledu mreže 5G. Drugo, da li ste mišljenja da bi interoperabilnost bila bitna u opremanju kako ne bi bili ovisni samo o jednom dobavljaču. I onda imam još jedno pitanje. Da li postoji neka strategija da se smanji tehnološka ovisnost? Hvala vam lijepa. Thank Tosanovski. Hvala, gospodin Tosanovski. Hvala vam što ste mi dodjeli riječ. Kao prvo, želio bih čestitati gospodinu Lepasaru na e, postavljanju na načelo ove vrlo važne europske agencije i sasvim sigurno će njezina važnost biti sve veća u narednim godinama. Nešto bih vas pitao, kad ste govorili o aktu o kibernetičkoj, kad smo raspravljali o aktu o kibernetičkoj sigurnosti, e, govorili se o tome e, treba li certifikacija nekih proizvoda i usluga biti obavezna ili treba ostati dobrovoljna. U svjetlu naše primjer današnje rasprave o 5G tehnologije, e, pitao bi što vi mislite o tome, dakle što mislite o obveznoj e, certifikaciji. Naravno da to ima određene e, ekonomske implikacije. Dakle, nije to samo tako, tako jednostavno i na kraju naše rasprave zapravo nismo sasvim jasno znali, e, sami za sebe nismo odgovorili gdje bi točno trebala ići ta granica. To e, kao drugo, kao član odbora za ITRE uvijek sam govorio i naglašavao koliko je važno da e, evropske europske agencije međusobno surađuju. Nikad neće jedna agencija sama za sebe moći E, osigurati u potpunosti kibernetičku sigurnost. Dakle, nema te agencije koja će sama to napraviti. E, kako vi gledate na tu temu, odnosno kako razmatrate mogućnosti suradnje sa, recimo, e, agencijama SEA, koja također radi na sigurnosnim pitanjima gdje vidite priliku za suradnju, odnosno za međusobno korištenje iskustava. Hvala. Pozivam sada sve članove da se jave i vi možete imati dvije minute na spolaganju, Gospođa Idler. Hvala lijepa i ja bih vas htjela bih vam na početku najsadašnje čestitati na vašem imenovanju toga što to ćete postati direktorom Nise. Želim vam sve najbolje. Imam samo jedan komentar i dva pitanja. Vi znate da u parlamentu smo se uistinu borili za to da ENISA dobije jednu jaku poziciju što se tiče i država članica, ali što se tiče i Europske komisije i tu bih vas željela ohrabriti e, da te kapacitete i kompetencije koje smo vam dodijelili, da ih onda uistinu samo uvjereno i razvijete. E, to bi bila moja molba. Moj kolega iz e, socijaldemokrata uvijek govorio da NISA ne bi trebala biti tajništvo komisije ni država članica, nego jedno samostalno tijele i uistinu ćemo biti drago ako ćemo u vama imati e, dobro predstavnika takvog jednog zahtjeva. Što se tiče kibernetičke sigurnosti. E, tu su već kolege djelomično postavile pitanje koje mene zanima. Ovaj takozvani rolling work program, dakle koliko ste tu napredovali u razradi vašeg radnog programa i u aktu o kibernetičkoj sigurnosti smo predvidjeli dakle jednu skupinu za certificiranje dionika pa me zanima kakva je tu situacija, je li već došlo do toga, je li radite na tome, što je tu učinjeno. I posljednje pitanje, imate čitav niz novih e, zadataka e, koji su već odavno prenešeno vašoj agenciji, dakle koji su vaši prioriteti za idućih nekoliko mjeseci, to bi me zanimalo. Hvala vam lijepa.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 Hvala vam. Kao prvo bih čestitala gospodinu Lepasaru na novoj poziciji. E, kibersigurnost je vrlo važna i tu se nikako ne radi samo o tehničkom problemu, nego i o političkom i o socijalnom problemu, jer upravo e, dobra kibernetička sigurnost e, povećava povjerenje naših građana u naše jedinstveno tržište. Ja bih vam postavila na neka pitanje prijeći ću na svoj jezik. E, naime, e, ako govorimo o centru vještina u pogledu kiberne sigurnosti i resursa koje tamo imamo. E, mislite li da postoji određeno preklapanje između tog centra i vaše agencije? Isto tako, recimo, <clears throat> kibersigurnosti u pomorstvu. Imali smo jedan e, izvješće e, ove godine o kojem se vodila rasprava. U vezi s time moramo se pobrinuti da u tom vrlo važnom sektoru europskog gospodarstva postoji povećana, jača, snažnija e, kibersigurnost. Znate li nešto o tome, odnosno znate li što, bi, što ćete učiniti u tom konkretnom području? Hvala. Gospođa Del Castillo. E, mikrofon, molim vas. E, čestitam vam, gospodine Pasar na ovoj poziciji. Imala sam prilike surađivati s vama tijekom prošlog mandata. Radili smo na različitim e, pitanjima i na vašoj ranijoj poziciji. E, jedno od tih pitanja, e, dakle morali ste tu rješavati kako ćete osigurati dobru koordinaciju sa državama članicama, sa drugim tijelama. Sve to je potrebno, morat ćete i dalje to raditi, ali moramo istovremeno svi dobro surađivati i razviti jednu međunarodnu politiku na tom području. Kibersigurnost e, nije nešto što mi sami možemo rješavati, dakle ni mi na razini e, Europske unije. Dakle, kako? U tom smislu možemo razvijati kompatibilne politike s politikama naših e, međunarodnih partnera. Kako možemo pridonositi izgradnji kapaciteta u pogledu međunarodne kibersigurnosti. Sve je to važno i to su bitne teme koje ne mogu čekati da mi nešto interno riješimo i da se sve e, posloži. Pa bih voljela da čujem nešto od vas u tom pogledu, ti dakle međunarodnim suradnjama, a još jedan put vam sa zadovoljstvom čestitam na novoj poziciji. Hvala, e, gospodin Sigar. Hvala lijepa. Želio bih se pridružiti svim čestitkama. Imamo određena stručna pitanja koje su već kolege iz odbora e, postavili. A pa ću se više fokusirati na proračun. Govorili ste o novom e, sporazumu, dakle koji je NISA e, potpisala s Grčkom, pa me zanima da li su time riješena određena administrativna pitanja koje smo imali. Heraklion je bilo službene sjedište, tu je bilo teško e, pozvati ljude da dođu tamo raditi, dakle tu je bilo teško budući ne postoji međunarodna škola za članove obitelji, onda smo imali tu apsurdnu situaciju da je službeno sjedište bilo Heraklion, ali većina posla se obavljala iz Atene. Naravno, jedna agencija koja ima u stvari dva sjedišta nije baš pretjerano učinkovita. Pa bih rado od vas e, saznao da li ste tu riješili ključne probleme kroz ovaj novi sporazum. Hvala vam lijepa. Thank uh, Hvala, gospođa Kitedal. Hvala. zahvaljujem na izlaganju i svakako vam se ja, ja želim čestitati e, na e, novoj poziciji. Imala bih jedno pitanje, e, naime, s obzirom da je jasno da smo upoznati tek sa samim početkom razvoja napada na kibersigurnost, a vidimo naime da to postaje E, jedno okruženje koje je sve kompliciranije. Jens Stoltenberg je, na primjer, u nizu prilika naglasio da je e, kibernetički prostor onaj prostor u kojem će NATO e, jednako aktivno raditi kao što radi u zraku ili na moru ili na kopnu i da se očekuju kibernetički napadi da to treba riješiti kroz e, članak peti. Kako bi po vašem mišljenju se EU tu trebala postaviti, kako bi se trebala kretati kroz takvo okruženje, a da istovremeno sačuva suverenitet pojedinih država članica u tom području. Hvala. Hvala vama. Gospodin Gonzales Casares. Hvala. Čestitam gospodinu Lepasaru na imenovanju na poziciju izvršnog direktora agencije koja je od ključnog značaja za Europsku uniju. Agencija je osnažena nakon svoje posljednje reforme i tu je Europski parlament snažno obranio i poziciju agencije i njen proračun. Znamo da smo imali e, prijetnji kibernetičke sigurnosti u tijekom izbornog procesa, a znamo i da e, 5G tehnologija e, tu također donosi neke rizike. E, rečeno nema kako države članice moraju E, provesti procjenu rizika u pogledu 5G tehnologije i to najkasnije do lipnja ove godine, a mislim da četiri države članice to nisu još napravile, pa bih vas vrlo konkretno pitali hoće li biti kakvih reperkusija, odnosno kako, što ćete napraviti, što ćete poduzeti da navedete te zemlje da ispune ovaj cilj, ovaj zadatak. Naime, ako sam dobro razumio e, na temelju informacija koje imamo, 30. listopada treba dovršiti sveukupnu ukupnu procjenu e, rizika na razini Unije. E, isto tako tu se postavlja pitanje e, kineskih tvrtki. Potpredsjednik Ansep je rekao da bi nas trebale zabrinuti, trebalo bi nas zabrinuti djelovanje tih kineskih tvrtki. Hvala. Želi li se još netko javiti za riječ, postaviti neko pitanje? I ako dozvolite, ja bih sama postavila jedno pitanje. I danas smo već govorili o 5G tehnologiji, a neka su pitanja spomenula tu temu. I ja bih pitala, mislite li da bi Enisa trebala nešto reći o opremi koju koriste operatori u smislu da bi ih trebalo potaknuti da koriste interoperabilne e, operativnu tehnologiju. E, to bi bilo dakle jedno pitanje. A kao drugo, jučer smo e, svjedočili jednom sporazumu između SAD-a i Poljske. On je dakle potpisan jučer i odnosi se na 5G tehnologiju, govori o sigurnosti 5G e, tehnologije. E, može li sa, potaknuti razvoj jednog okvira koji bi garantirao zajednički pristup svih država članica u odnosu na sigurnost tehnologije 5G? Jer sad ako svatko od nas počne e, potpisivati svoje zasebne sporazume, kamo će nas to dovesti? Eto, dobili ste mnogo pitanja, mnogo komentara, mnogo je tema načeto, pa bih vas molila, gospodin Lepasar, da ih prokomentirate. Hvala vam, hvala vam na ovom velikom zanimanju koje očito imate u odnosu na rad Enise i na rad na odnosu na kibernetičke sigurnosti i zahvaljujem vam i na smjeru vaših pitanja. Sva su pokazala da se radi o temu vrlo važnoj temi i istovremeno to podrazumijeva da treba pomno razmotriti tko jest e, izvršni direktor. Zahvaljujem tome. E, želio bih odmah reći da ću ja sigurno e, mnogo vremena posvetiti upravo tome da ENISA osigura mogućnost Europskoj uniji da promiče da intenzivno radi na ovakvim pitanjima. Evo pokušat ću malo grupirati vaša pitanja kako bismo nekako prištedjali prištedjeli malo vremena. Znam da imamo ukupno jedan sat predviđen danas, premda ja ću radu doći ponovo i razgovarati s vama i nekom drugom budućom prilikom. Dakle, kao prvo, e, što se to mene samog tiče, mojih kompetencija, mog iskustva, vrlo ću sa zadovoljstvom e, podijeliti s vama i svoju viziju se za budućnost. Kada sam se odlučio kandidirati na ovom natječaju. Napravio sam to na temelju e, svog uvjerenja i razumijevanja da imam iskustva i kompetencije koje mogu biti korisne ne samo Enisi nego cijeloj Uniji. Tokom posljednjih pet godina bio sam e, voditelj e, kabineta ZBK koja je vodila rad na jedinstvenom tržištu na temama razvoja e, i e, pregovaranja o više od 30 zakonodavnih e, prijedloga koji su uključivali aktere u različitim sektorima i različitim područjima politike. Kroz to sam stekao vrlo dobro poznavanje ne samo unutar unutarnjeg ustrojstva i načina rada komisije i svih e, područja politike, nego i, više od toga. Dakle, i ono što se, e, koji su interesi i različitih dionika i pojedinih država članice. To mi je također omogućilo da e, vodim i koordiniram rad na aktu o kibersigurnosti, koja je sad, dakle, za agenciju temeljni akt. Prije toga, sam radio i u uredu vlade, estonske vlade, na, tim, na temama povezanima sa kibernetičkim napadima a i nakon e, tih događaja dobio sam e, poziciju, odnosno ulogu da radim na razvoju europskih politika, dakle da se pronaže način e, kako EU može reagirati na takve napade. Ja sam znači bio zapravo možda prvi nacionalni časnik za takva pitanja koji je trebao razmišljati o tome što se može učiniti u odnosu na kibernetičke napade. To me onda kasnije dovelo do uspostavljanja E, mreže e, za zaštitu e, kibernetičke sigurnosti. Ja sam doista kao prvo počeo studirati unutarnje uređenje, ali evo nisam na sreću ili na nesreću, ali nikad to završio. Međutim, tada, sam počeo studirati politiku i političke znanosti i upravu. Osoba sam kojoj je jako stalo do europskoj vrijednosti i koja želi promicati i općenito, naročito u području e, kibersigurnosti. E, dakle, uvjeren sam da Europa kao cjelina može imati važniju ulogu i bolje djelovati pozitivnije nego li njezine, e, da može dati više nego što je zbroj onoga što mogu napraviti pojedine države članice. E, u ovom području svakako imamo tehničke izazove, ali tu se jasno vidi i koliko je e, važno povezati aktivnosti u različitim područjima i to ne samo onima koji se spominju u dokumentima ENISE, kao što su recimo promet, energija, nego i u drugim e, područjima politike. I tako da jedno od mojih iskustava iz prošlih pet godina je e, upravo rad sa osobama koje određuju politike, otočuju politike e, i pokušaj da ih se uvjeri koliko je važno ovo djelovanje kroz različitim e, područjima e, politike. Dakle, imam iskustvo i radu na regulativnom e, okviru i vjerujem da takvo raznoliko iskustvo može biti korisno za ENIS-u i omogućiti joj da uspješno obavi svoje zadatke. Dakle, čini mi se da imam tu neku sposobnost da ostvarim suradnju među različitim sektorima i to učinkovitu suradnju u smislu utvrđivanja zajedničkih ciljeva i, e, sve to kako bismo e, podigli e, razinu e, hibersigurnosti kibersigurnosti za sve u Europi. Eto, to je bio jedan sažeti prikaz mojih dosadašnjih iskustava, za koje mislim da ne kvalifikacija. E, čuli smo pitanje, jedno pitanja je bilo kako po mom mišljenju različiti dionici mogu i trebaju biti uključeni u ono što radi Enisa. Enisa ima više strukturnih platformi koje mora koristiti u odnosu na privatne dionike. Imamo savjetodavni odbor, ali isto prema aktu o kibersigurnosti e, imamo novu grupu za certifikaciju, ona će tek biti uspostavljena. Gospođa Ibler e, je e, pitala koliko daleko je taj proces odmakno. Koliko mi je poznao, već je objavljen poziv na iskaz interesa E, tako da dionici koji misle da bi željeli biti uključeni e, u rate grupe mogu se prijaviti. Tako da moramo e, paziti da ova grupa dionika okupi različite i raznovrsne interesne skupine, dakle ne može se raditi samo recimo o industriji ili tako, već treba biti zastupljeni interesi Europe kao cjeline e, i pojedinih e, različitih segmenata e, društva, dakle i mala i srednja poduzeća i akademski svijet, istraživači, znanstvenici. Dakle, Enisa mora biti vrlo svjesna toga da treba široko nastupati u smislu s kojim sve organizacijama e, surađuje i da zahvaća sve segmente društva. Jedno pitanje se odnosilo na program rada e, i ciljeve i pokazatelje djelovanja, uspješnosti i učinkovitosti i postavljeno je pitanje treba li to e, mijenjati. Dakle, ako pogledate dosadašnji program, ENISA ima šest prioriteta, e, ekspertiza, izgradnja kapaciteta, e, rad, dakle certificiranje u pogledu kibersigurnosti i tako dalje. Dakle, to je struktura koja je zapravo dobra i koja može funkcionirati i u odnosu na novi regulatorni okvir. Ali ako pogledamo operativne ciljeve, dakle koji su ciljevi koje trebamo ostvariti, onda vidite da mnogo toga što je NISA radi je da izrađuje studije, e, da organizira događaje koji će okupiti različite strane. No jedan novi element koji bih ja osobno mm, razmotrio i zapravo naglasio je da osim toga, naime, kroz to e, agencija gradi i jednu kompetenciju, dakle okuplja kompetenciju e, koja je europska i koju se može iskoristiti kako bi se e, u nekoj situaciji pružila pomoć i koja može biti omogućiti suradnju jer može imati povjerenje različitih partnera. Dakle, inače to morate tako nešto raditi u vrlo e, u uskim e, sektorima, a e, mislim da stoga ne bismo samo htjeli angažirati druge i koordinirati rad drugih e, i samo priređivati studije, nego bih, e, mislim da bismo trebali osim tih studija izgrađivati sami mreže kompetencije u, u odnosu na ono gdje se pokaže potreba. E, isto tako kad vidite e, partneri koji su do sad uključeni su uglavnom iz privatnog sektora, a zapravo je ovo tema važna i za javni sektor. Mi smo tu među vodećima e, u ovom sektoru i trebamo izgraditi formate koji će omogućiti Europi kao cjelini da od rada Enisa ima koristi. Zatim, e, par pitanja se odnosilo na centar kompetencija e, u području kibersigurnosti. E, ako tu ima nekih preklapanja s Enisom, ja bih rekao da nikako te dvije institucije nisu u nekoj kontradikciji. Dakle, Enisa je kroz godine E, sakupila znanja i ima analize e, koje ukazuju e, i na buduće na buduće prijetnje i na ono o čemu treba razmišljati u buduće. Enisa je i do radila i to je radila u suradnji sa raznim drugim europskim agencijama. Tu suradnju treba i osnažiti i to je to mjesto gdje mislim da e, se može dobro surađivati s drugim agencijama. Dakle, mi možemo koristiti njihove sektorske e, znanja i iskustva e, jer oni su ti koji razumiju svoje sektore, a, recimo oni će znati kako funkcionira kibersigurnost u pomorstvu ili u bankarstvu ili u, odnosu na svakodnevne potrošačke proizvode, a, a mi to onda možemo iskoristiti za one teme koje su naše teme. Ali, dakle, ako pogledamo u buduće što se može raditi. E, mreža e, centara kompetencije e, u kibersigurnosti može iskoristiti neke od tih novih tehnoloških izazova, ali isto tako i proceduralne izazove koje su se pojavile u području kibersigurnosti. Recimo ako govorimo o umjetnoj inteligenciji ili o tehnologiji oblaka, dakle tu nam treba evropska tu nam treba pomoći evropska industrija tu nam treba evropska istraživačka zajednica da vidimo koje su tu zapravo prijetnje i da vidimo onda šta možemo napraviti da spriječimo napada odnosno da se osiguramo da se prijetnje ne ostvare. Tu mi kao agencija ima važne instrumente da kako sve i dalje u rukama e, su zakonodavaca, ali ipak mislim da Enisa tu može odigrati neku ulogu i da kroz to ona može bolje ispunjavati svoju funkciju. A što se tiče financiranja, e, Digital Europe e, da, opet s obzirom da je agencija centar ekspertize, ENISA posjeduje bogatu <laughs> količinu informacija i zna mnogo o tome što se događa e, i može pridonijeti boljem programiranju tih financijskih sredstava e, u raznim aspektima e, i Mislim da sam na to pitanje odgovorio, no nešto je bilo o incidentu u Estoniji 2017. Neću o tome sad detaljno govoriti, ali ako ovako malo široko govoreći, mogu reći da je to jedan dobar primjer zašto nam treba program certificiranja eh, na europskoj razini. Naime, to je, taj čip je eh, dobio certifikat za nekoliko europskih zemalja i kad je otkrivena ta ranjivost nije nisu e, nadležna tijela obavještena na e, primjeren način. Sad možemo raspravljati jesu li znači, trebali napraviti ili nisu. Međutim, e, baš nam treba program certificiranja zato da bismo stvorili povjerenje među različitim partnerima. Dakle, ovakav europski program certificiranja ne može se napraviti da recimo sada portugalske vlasti, izmišljam recimo da, se, da one sad ne mogu vjerovati, imati povjerenja u certifikat koji je recimo dodijelio laboratorije neke druge države članice. Jednostavno moramo se pobrinuti da kada se da certifikat, da je taj proces transparentan i da mu svi vjeruju e, jer Ovaj konkretan primjer je baš vrijedan primjer u tom smislu. Jer ako imate nacionalne programe certificiranja, oni nikad neće na europskoj razini imati tu istu težinu i neće omogućiti malim i srednjim tvrtkama da e, iskoriste činjenicu da su certificirani. Znači bolje povjerenje, e, transparentnost, e, mogućnost međusobnog povezivanja. Dakle, to se može na visokoj razini ostvariti samo ako smo, imamo zajednički program na europskoj razini. Zatim 5G tehnologija, dosta se pitanja odnosilo na tu temu. Možda sada i neću uspjeti odgovoriti na sve od njih. Mi smo zapravo sada usred postupka kojim razmatramo to. Dobili smo preporuku komisije o proljeće e, i u prvom koraku države članice provode svoje zasebne procjene rizika koliko ja znam, proces je zaključen negdje tokom ljeta. Ja ne znam da ima država članica koje nisu e, poslale svoj, rezultate svoje procjene. Ja to ne znam, ali eto, to, to se možda može provjeriti u komisiji. E, druga faza se sastoji u tome da se prikupi, dakle na temelju inputa koje ove članice, da se sastavi jedna evropska procjena rizika i tu se svakako očekuje da će NISA e, biti uključena i pridonijeti tom e, procesu. Imao sam e, već neke kontakte sa trenutnim izvršnim direktorom koji to je sa sadašnjim najmijem direktorom agencije koji je vrlo prijateljski e, mi pokazao i rekao sve što je e, bitno, tako da eto ja mogu odmah nekako početi dobro funkcionirati. E, Niza priprema jednu analizu okruženja u odnosu na 5G i mislim da je upravo ENISA najbolje mjesto gdje se to može napraviti, ali ima odgovarajuće stručno znanje kako da to ne može biti tema koja će se jednom razriješiti zauvijek, nego mi ćemo to sad pogledati e, iz perspektive nise, ali neće sad to biti e, gotovo, e, nego će ovo biti dio jednog redovnog posla procjenjivanja u koji će Enisa biti uključena postavljena su pitanja o nekim tvrtkama iz trećih zemalja kako bi države članice trebale pristupiti tome predsjednica predsjedavajuća je pitala mislim li da treba biti zajednički sporazum. Ja mislim da je komisija već e, dala takvu jednu preporuku, odnosno barem naznačila da bi bilo dobro da imamo zajednički e, sporazum e, i to će se raditi u to će nam biti uključena i ENISA, dakle već samim radom na procjeni na europskoj razini i onda ćemo odlučiti hoće li to biti zajedničko djelovanje, odnosno hoće li se zajedničke e, pokušati riješiti neke od e, prijetnji postojećih i budućih. Zapravo ja ne mogu reći niti je to zadatak enisa da, da kaže trebate napraviti to i to. E, naš je zadatak da pružimo informacije koje su potrebne i s obzirom da to još nije pripremljeno, ne bih želio sada istrčavati i nešto tu govoriti. Dakle, misli je nisa da je u nekim sektorima razina rizika visoka ili niska. No, znam da je Nisa radi na toj e, studiji e, i da će u ovoj skupini za e, suradnju e, koja dakle, pomaže komisiji da će dati svoj doprinos i ja ću kad to jedno bude obavljeno ja ću rado ponovo s vama razgovarati na toj temi. Evo imam još malo vremena, pa što se tiče e, certifikacije u pogledu kibernetičke sigurnosti, je li bi trebalo biti obavezno ili dobrovoljno sada? je dobrovoljno to znamo, međutim to ne znači da europski zakonodavci ne mogu e, odlučiti da bi neki elementi, da će neki elementi postati e, obvezni. To je zapravo <laughs> jedan politički izbor, to je politička odluka koju treba donijeti i mnogo toga će možda proizvesti i iz pregovora o aktu o kibor-sigurnosti. U ovom času je dakle procijenjeno da je najbolje da to i dalje bude dobrovoljno. E, ENISA će rado pridonijeti raspravama o politici, ako se to pokaže potrebnim, možda dati neki savjet, odnosno svoje mišljenje o tome što bi bilo najbolje, ali ovaj akt koji sada imamo, koji je usvojen, e, on dakle govori o dobrovoljnom sudjelovanju u ovom okviru. Zatim što se tiče suradnje ni s drugim agencijama, nešto o tome sam već rekao, dakle ta suradnja svakako dvosmjerna i treba biti dvosmjerna. NISA se mora otvoriti prema i već se jest otvorila prema e, drugima. Imamo memorandume o razumijevanju sa nekoliko europskih agencija, Europolom, Europska obrambena agencija, tako dalje. Tako da bismo mi mogli pridonijeti njima, onim pridonijeti radu ENISE. Te odnose treba osnažiti, e, imati možda i nove dimenzije. Ova ideja izgradnje e, europske mreže eksperata i jedan pul kompetencija, to je svakako bilo dobro. E, imam namjeru da se obratim mreži europskih agencija koje imaju sastanak jedan tjedan nakon što ću jako, dakle, budem postavljen e, za direktora preuzeti posao i e, tu ću svakako govoriti o obavećanju suradnje sa, snaženju suradnje sa drugim agencijama, u i s drugima tako da bi oni pridonijeli radu Enise, ali sasvim sigurno Enisa može e, pridonijeti njihovom radu, a i oni mogu zagovarati i paziti da se uključuje u razmatranje uvijek e, kibersigurnost u drugim područjima. Što se tiče doprinosa e, gospođe, e, pitanja gospođa Ebler. E, Slažem se da mi nismo tajništvo komisije, ali isto tako nismo i područje u kojem bi djelovala, kroz koje bi djelovala neka zemlja. Istovremeno moramo znati da je područje kibersigurnosti je međuovisnost. Naime, države članice se oslanjaju e, jedna na druga, na drugu, e, na kapacitete drugih država članica da i one mogu, da one mogu odgovoriti. Dakle, u tom smislu mi ne možemo isto biti neovisni. Dakle, toga treba biti svjestan i treba graditi suradnju, kolaboracije među različitim akterima. Istovremeno mislim da onu ekspert ekspertizu koju <laughs> Enisa eh, ima, da nju ne može zahvatiti i koristiti samo jedna skupina. Nisa treba biti neovisna, ona nikako ne može služiti samo jednom interesu, nego doista treba služiti cijeloj Europi. S time se u potpunosti slažem. Eh, što se tiče trenutnog programa rada. E, da, ja bih, kao što sam već rekao, htio da nikako rezultati rada ne budu samo publikacije ili organizacija događanja, nego izgradnja mreže kompetencija, mreže stručnosti i iskustva i kompetencija u području u kojem ENISA radi što se tiče ove e, grupe za certifikaciju, tu mislim da sam već nešto rekao. A što se tiče glavnih prioriteta u narednim mjesecima, to doista e, onaj dan kad ću ja eventualno e, preuzeti ovu funkciju je zapravo dan kada bi trebao biti e, usvojen program rada, tako da će prvo što ću napraviti u tom slučaju biti da vidim što piše u, odnosno da procjenim ima li NISA doista mogućnosti i potencijale da u potpunosti ispuni taj program u tom smislu mi je drago što ste postavili ovo pitanje u odnosu na pomorstvo. E, ja mislim da se i tamo radi da imamo e, nacrt zadnje verzije teksta. ENISA dakle mora imati odgovarajuće resurse kako bi mogla provesti taj program, dakle mora imati strukturu koja to omogućuje. Mislim da sadašnja struktura ENISE jest nešto što treba ponovo razmotriti. Treba jedno novo funkcionalno područje e, za koje će trebati razaditi procese, za koje će trebati e, izgraditi mrežu. Ali dobro, mislim da je to to. Evo završavam. U tom smislu to će znači biti, to bi bili moji prvi prioriteti sadržajni. Drugi problem koji se ticao proračuna, da, o tome smo već govorili, olakšavanje te integracije e, predviđa zapravo sjedište u Ateni, e, podružnicu u Herakionu i očekuje od e, vlade da omogući e, zgradu toj agenciji gdje će ona moći raditi. To se mora finalizirati i e, naravno veoma ću raditi s grškim vlastima da mogu olakšati e, postupak ratifikacije kao i provedbe. Jer upravo to omogućuje stabilnu bazu za djelovanje agencije u budućnosti. Agencija mora imati sigurnost u smislu e, pravnog okvira unutar kojeg djeluje. Naravno, dio ovoga je uzeti u obzir e, način na koji možemo smanjiti e, moguće paralelizme koji postoje. To naravno moramo razmotriti. No, radi se o nečemu što je za mene prioritet. I na kraju htio bih spomenuti vještine i privlačenje kvalitetnih ljudi i pobrinuću se da nisa ima kvalitetne ljude koji će se baviti ovim e, problemima na učinkovit način. Hvala i ispričavam se što sam pre, premašio svoje dodijeljeno vrijeme. Hvala. Hvala na vašoj prezentaciji, hvala kolegama na postavljenim pitanjima. Enisi želimo svu sreću u njihovom radu i nadamo se da ćete vi stupiti na e, položaj. I nadam se da ćete željeti raspraviti ove, ove teme koje se naravno nalaze na našoj budućoj agendi. E, također e, želim dobrodošlicu e, i odboru u, u Enisu. Kada govorimo o zajedničkim temama, uvijek ste dobrodošli da bolje članovi odbora da bolje shvate kako Enisa radi. Ako ćete imati vremena, e, naša vrata su vam otvorena. Hvala. Trebali bi možda put putovati u Heraklion. Hvala. Puno vam hvala. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Um, Dragi kolege, naša sljedeća točka dnevnog reda je razmjena mišljenja s glavnom direktoricom za energiju o stanju energetske unije. Molim vas da svoj razgovor nastavite vani. Hvala. Gospođa Dite Juli Organsen je nova direktorica u općoj upravi za energiju Europske komisije. Hvala što ste danas s nama i veselimo se čuti o vašim planovima. Imamo neka pitanja, neke ideje i željeli bismo čuti vaše mišljenje o budućim e, situacijama. Posebice mislim da bi kolege uh, željele čuti više o e, situaciji sa nacionalnim energetskim i klimatskim planovima za razoblje od 2021. do 30. O, budućim e, zakonskim prijedlozima za postizanje energetske unije. Dragi kolege, imamo otprilike, imamo nekog vremena za, za ovo, otprilike jedan sat i potičem vas da poslušate što direktorica ima za reći i da je upitate ono što vas zanima u ovom stadiju e, rada komisije. Direktorice, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dragi predsjednici odbora, članovi i kolege, dame i gospodo. Prvo, puno vam hvala što ste me pozvali u svoj odbor i čestitam svima e, vama koji ste postali e, članovi ovog odbora, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih. Također i novim članovima Europskog parlamenta, znam da vas je poprilično u ovom odboru. Dobrodošli u ovaj veoma važan odbor Europskog parlamenta. Mogu reći u ime Europske komisije, a posebice u ime svih kolega u općoj upravi za energiju, da se veoma veselim e, konstruktivnoj bliskoj suradnji s vama u narednih pet godina ovog mandata nastavljajući se na prošlogodišnje iskustvo. Kao što ste vi rekli, stupila sam na položaj glavne direktorice opće uprave u kolovozu, što je bio <laughs> veoma zapravo miran mjesec, imala sam se vremena pripremiti i sada evo snažno započinjem s radom. S obzirom na to da sam tek krenula, htjela bih se e, zahvaliti svom prethodniku kojeg veoma dobro poznajete, a posebice vi koji ste bili ovdje u prošlom mandatu, te bih e, mu se htjela zahvaliti na njegovom zalaganju, ali i e, na veoma dobrim rezultatima koje je postigao u posljednjih pet godina u općoj upravi za energiju. I naravno zahvaljujem se na veoma dobroj suradnji u Europskom parlamentu. Za one koji me ne poznaju, e, radim 27 godina kao službenik u Europskoj komisiji, a e, većinom se radi o politikama o trgovini i e, pitanjima vezana uz UN. Na svim položajima imala sam veze sa energijom na jedan ili drugi način i zapravo mi je velika čast što se sada isključivo bavim energijom. Posvećena sam radu s vama da osiguramo e, kompetitivnu razinu energije u Europskoj uniji, a vodeća načela će e, zapravo postaviti temelj za sav naš budući rad koji će nam omogućiti da postavimo e, političke smjernice i da postignemo zelene, takozvane zelene sporazume. Ovo je moj prvi javni nastup od kad sam stupila na funkciji. Naravno, nije slučajno što sam ovdje prvo s obzirom da sam e, izravno e, izabrana i s obzirom da ste vi predstavnici e, europskih građana i dio ste zakonodavne procedure i naravno veoma bliski europskim građanima. Kao što sam već rekla, tijekom pet godina komisija i ovaj odbor su veoma dobro surađivali i ovaj odbor bio je zapravo veoma važan u postizanju e, konačnih verzija e, propisa i važnih akata. Kao što sam već imala priliku raspravljati s vama ranije danas, naš cilj je održati ovu blisku i e, konstruktivnu suradnju u idućih pet godina. Naravno, otvorena sam i ja kao i moji kolege u općoj upravi na e, međusobni dijalog i spremni sam vam ponuditi informacije o, e, o našim uslugama u e, svom obraćanju danas. Htjela bih vam e, reći nešto o situaciji e, politike o energiji s obzirom na propise koji su usvojeni i, govoreći o četiri izvješća koja ste zatražili o stanju energetske unije o učinkovitosti energije i obnovljivim izvorima energije o planovima za energetske planove i naravno bilo bi mi veoma drago da mogu odgovoriti na vaša pitanja u tim područjima ako ih imate. Naravno, htjela bih reći nešto o tome što nas čeka narednih godina. Gdje se sada nalazimo? postavili smo e, ciljeve za 2020. i zapravo ostvarili smo značajan e, napredak u Europskoj uniji u postizanju tih ciljeva u posljednjih godina, no u nekim izvješćima ste mogli vidjeti da je u nekim područjima napredak malo stagnirao i zapravo nam treba Dodat, trebaju nam dodatne aktivnosti da bismo postigli zadane ciljeve. E, emisije stakleničkih plinova su na najvišoj razini u svim područjima gospodarstva Eh, no trend je sada eh, zapravo, zapravo ide prema dolje. Ako gledate u širu europsku gospodarsku sliku je taj da smo uspjeli smanjiti emisije, a istovremeno smo povećali broj radnih mjesta u Europi. Time smo eh, pomogli uništiti taj mit da trebamo odabrati ili smanjenje emisija ili E, poboljšanje gospodarstva. Naravno, možemo učiniti oboje, ali moramo to učiniti na pravi način. Kada govorimo o učinkovitosti energije, također smo ostvarili dobar napredak, no on je malo usporio od 2015. godine. Potrošnja je e, porasla iz godine u godinu, stoga na to trebamo odgovoriti. Također smo e, napravili skupinu koja se bavi isključivo ovim problemom da bi se postigli ciljevi za 2020. godinu u suradnji s državama članica i da bismo ostvarili tu energetsku učinkovitost diljem Europske unije. Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, 11 država članica već je postiglo udio e, obnovljivih izvora energije koji odgovara ciljevima za 2020. a na putu smo ostvarivanja svih ciljeva, no e, razvoj je malo usporen zadnjih godina, stoga od država članica trebamo dodatno zalaganje e, da bismo 2020. i nadalje postigli zadane ciljeve. Kada govorimo o e, zakonodavstvu, u posljednjih pet godina i ovaj odbor je naravno uspio finalizirati e, velik broj propisa koji se tiču energije, a posebice paket za energiju na europskoj razini. Referirat ću se na jedan, jedan propis koji je i dalje otvoren. A radi se o, o, odredbi za označavanje. E, vjerujem da će se e, imenovati novi izvjestitelj kao i izvjestitelji iz Sjene i nadamo se mi iz komisije da će se s time nastaviti da bismo mogli nastaviti s tri, trilogom o ovom važnom e, propisu koji doista ima utjecaja kada govorimo o smanjenju emisija i očuvanju energije. Kada govorim o propisima, mislim da je važno naglasiti da su propisi jaki onoliko koliko su dobro provedeni. Što znači da trebamo provesti te propise. Države članice to već čine sa ovim energetskim paketom, no to je, ako ne jednako, onda je E, i više važno od donošenja novih propisa. Državama članica moramo kontinuirano raditi, davati im smjernice e, da bismo e, mogli translatirati i provesti propise. Jedan od glavnih postignuća u zadnjih pet godina e, je upravljanje energetskom unijom, pravila upravljanja i e, svaka država članica mora predati e, planove za energiju i klimu i sve države članice trebaju predati do kraja godine. Svaki od tih planova mora dati sveobuhvatni pregled toga kako država članica planira doprinijeti postizanju ciljeva e, određenih za 2030. godinu. To je naravno ključno u provedbi i daje komparativne elemente na razini država članica Europske unije prvi puta u povijesti. Kada govorimo o integriranju e, politika, E, naravno, otvoreni smo za e, sve dijaloge sa institucijama i tijelima da bi se na razini država članica postigli ti ciljevi. To je naravno nešto potpuno novo za svakoga od nas i zapravo izdali smo prvo izvješće e, kumulativnih pravila kada smo svakoj zemlji dali smjernice kako mogu poboljšati svoje nacrte planova i da bi se državama članica pomoglo finalizirati te planove prije kraja godine. Neću previše ulaziti u detalje o svakom od planova, no mogu reći e, da smo prepoznali veliki angažman e, država članica za ovaj proces koji je zapravo potpuno nov i pogotovo u, smislu suradnje i regulativa. Vidimo posvećenost i angažiranost e, za te planove za energiju i klimu na državnoj razini i unatoč e, tim to tom trudu zapravo postoji jaz između globalne i europske razine postizanja tih ciljeva za 2030. godinu kada govorimo o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Nije prekasno zatvoriti taj jaz jer e, sada države članice, vlade imaju do kraja godine vremena za finalizirati svoje planove. Žela bih naglasiti da taj proces se e, temelji na dijalogu transparentnosti i otvorenosti. Europski parlament naravno igra veoma važnu ulogu u ovom dijalogu e, utjecaja e, na, postupak da bi se postigli ti ambiciozni energetski planovi za države članice. Kada govorimo o idućem mandatu komisije, Ursula von der Leyen je naglasila taj ambiciozan zeleni plan i e, ona radi na tome da do 2050. godine Europa postane e, energetski neutralan kontinent. I zapravo energetski sektori politike e, treba će se okrenuti tome putem učinkovite provedbe i na temelju propisa koje smo usvojili u zadnjih pet godina. Veoma je važno podsjetiti se da nismo ograničeni samo na propise, imamo i druge nezakonodavne propise koji također ostaju veoma e, važni e, kada, kada govorimo o čitavom ovom postupku, e, a posebice što se tiče regija koje se bave rudarenjem. Inicijativa o otocima te inicijative E, gdje parlament ima naravno i ovu proračunsku ulogu. U političkim smjernicima gospođa Len je e, predložila taj zeleni sporazum u prvih e, da se i da bi se do 2050. godine postigla energetska neutralnost govorila je o povećanju ciljeva te smanjivanja emisije do 2030. godine te pritisku na globalnu zajednicu. Političke smjernice e, također govore e, o načinima postizanja tih ciljeva kroz industrijske strategije, e, tranzicije, fondove za tranziciju, pakete za energiju, stabilan plan ulaganja, kao i poticanje ulaganja i istraživanja za usvajanje e, strategije za zeleno financiranje kao i očuvanje e, okoliša. Danas vam ne mogu reći puno više od toga jer su političke smjernice već e, uspostavljene i tek sad krećemo s našim, radom kako ćemo, kako ćemo njih razviti, odnosno kako će raditi opća uprava za energiju. E, neću reći više od toga, no e, veselim se radu s vama u ovom području i radu na e, zelenom sporazumu. Jedan od glavnih problema koje sam željela naglasiti je to da politika ide dalje od problema koje sam spomenula danas i veselim se vašim pitanjima i komentarima. Znam da nemamo puno vremena. No, jedan od drugih problema koji, smo, koji su naravno veoma važni e, je sigurnost, poboljšanje infrastrukture, konkurentnosti, e, to da energija mora biti prihvatljivija našim građanima, poticanje istraživanja inovacije, kao i diplomacija u smislu tih energetskih politika na globalnoj razini. Trenutno smo u središtu povijesne tranzicije, e, puno smo posla napravili, a vjerujem, odnosno nadam se da će provedba e, novih propisa olakšati ta ulaganja u idućih pet godina. I također nadam se da nove inicijative koje ćemo zaključiti od 2024. godine će osigurati upravo tu e, pravovremenu tranziciju. Za, kraj svoj položaj, odnosno svoju ulogu e, vidim kroz blisku suradnju s Europskim parlamentom, a posebice ovim odborom. Imamo puno izazova i e, ambiciozne planove i vjerujem da se nećemo uvijek slagati oko svega, no vjerujem da ćemo raditi na konstruktivan način da bismo postigli najbolji mogući rezultat za Europu i europske građane. Hvala vam. Hvala vam što ste došli i što ste nam ovo predstavili. Dragi kolege, počet ćemo s koordinatorima, a onda na red dolaze drugi članovi. Prva na redu je gospođa Krvajo, kao i svaki put do sada danas. Dvije minute, čini mi se. Dvije minute imate. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala e, glavna direktorice, čestitam vam na e, imenovanju i e, želim čestitati vama osobno i vašim kolegama, vašem prethodniku i podpredsjednicima jer doista ste napravili velike, velike količine posla i naravno zahvaljujemo vam na tome. Veoma ste postigli ste veoma dobre rezultate u tom smislu. Moje pitanje e, tiče se upravo toga. Spomenuli ste upravo taj zadatak e, provedbe e, da se želite pobrinuti da se čitav zakonodavni paket implementira, provede u svim državama članicama i, i državama s različitim uvjetima a moje drugo pitanje tiče se isto nečega što ste spomenuli. I što je spomenula gospođa van der Leyen, e, tu ambiciju za, za klimatskim promjenama, ona je zapravo povećala te e, ciljeve. E, kako mislite da će to utjecati na taj zakonodavni paket koji smo upravo usvojili. razmišljate li već o tome? Naravno, jedna stvar je biti ambiciozan u tom smislu, u tim ciljevima, a druga je stvar biti pragmatičan, odnosno vidjeti kako će se to doista e, provesti. To je doista uloga vaše službe. A posljednje pitanje vezano je upravo s te ambicije. Nema ništa gore nego biti ambiciozan i onda ne uspjeti. A da biste uspjeli, doista se morate pobrinuti da vaše gospodarstvo, da je vaše društvo, industrija da su spremni na to, da je spremno postizati te rezultate i da imate e, prikladnu tehnologiju, a to još uvijek nemamo. Treba nam više istraživanja, više tehnologije. E, nemamo i dalje prostore za, skladištenje koje bi nam omogućili takve ambiciozne ciljeve. Naravno, e, u puno polja trebamo napraviti puno toga no eh, važno je uspjeti u postizanju tih ambicioznih ciljeva. Eh, hvala vam na vašoj prezentaciji. Hvala lijepa. Eh, gospođo glavna direktorice, čestitam na vašem imenovanju i htio bih se referirati na izjavu gospođe von der Leyen da idemo prema ovom cilju 55% s obzirom na ciljeve pogledu emisija. Što nam tu možete reći vezano uz e, takozvani zeleni paket? I ona se referirala u svojoj izjavi o uvođenju dakle jednog sustava vezano uz pomorski promet, da se to uključi u pravila ETS-a, dakle sustava trgovanja emisijama. Kako ćete to učiniti? Tu se radi o nečem međunarodnom, dakle svi letovi recimo, dakle pomorski i zračni promet, e, letovi koji dolaze izvan Europe, kako ćete to učiniti? Broj tri, nisam ništa čuo o pohranjivanju sustavima u tom smislu. Planirate li nešto tu učiniti s obzirom na različita saslušanja koje smo ovdje imali? Čuli smo da zelena energija treba nešto poput određenog backupa, e, tako skladištenje, da li to vidite kao mogući izlaz e, i koja bi tu bila cijena, prag e, po kilovat kako bi sustav uopće mogao biti održiv. još jedno pitanje. Vi ste se referirali na usku suradnju sa Europskim parlamentom i odborom ITRE. To pozdravljamo volimo iznenađenje, ali ne volimo kad nam netko dođe s nekakvim neugodnim iznenađenjem, pa se pitamo možemo li mi sudjelovati možda u stvaranju nacrta zakonodavstva kako bismo malo unaprijed znali što vas tu brine i tu se referiram na jedan slučaj, dakle uredbu e, o ETS-u, sustavu trgovanja emisijama za industriju čelika su referentne vrijednosti bile postavljene više nego za e, druge, odnosno većinu tvornica u Europi. Kako možete postaviti višu referentnu vrijednost nego što je ova najviše moguća u pogledu postojećih tvornica u Europskoj uniji? Prišli su nam sindikate i drugi i pitali nas vezano uz to, pa ne želimo takva iznenađenja opet u budućnosti. Nadamo se da ćete nas vidjeti i doživjeti kao partnera Pozdravljamo vas i čestitamo na ovoj vašoj novoj poziciji. Gospodin Petersen. Ja vam isto tako čestitam, glavna direktorice, na ovom novom vrlo važnom radnom mjestu od velikog interesa dakle, za ovaj odbor, koji su vaši planovi, kako ćete tu dalje postupati. I isto tako sam se htio pozabaviti pitanjem provedbe kao što je gospođa Kavaljo to već spomenula. I s obzirom na ono što smo usvojili u proteklom mandatu, i s obzirom na tu ogromnu količinu i posla koji smo obavili, dosija koji smo usvojili, puno toga će se sada odnositi na provedbu. Dakle, kako će države članice uistinu ispuniti svoje obveze koje su preuzeli i kako mi u Europskom parlamentu možemo osigurati e, da se to uistinu odvija na pravi način. Dakle, molim vas, možete li nam malo bolje e, pojasniti kako komisija razmišlja u tom pogledu? Znam da je lijepo diplomatski reći da ćete vi pomoći državama članicama, ali ponekad ćete morati imati malo strože mjere kako bi osigurali provedbu cjelokupnog zakonodavstva. Pa ako nam možete nešto malo više reći vezano uz to. I na kraju jedno konkretno pitanje. Ako istinu želimo ispuniti naše ciljeve, što mi svi zasigurno želimo, obnovljivi izvori energije će morati biti još važniji u ukupnom portfelju. Nešto što bi to bilo važno učiniti je kada bismo ponovno otvorili tu direktivu o obnovljivim izvorima energijama, budući da su cijene još više e, pali, e, s obzirom na to da li će komisija tu opet nešto učiniti. Hvala vam lijepa. Gospodin ministar. Hvala lijepa. Ne govorim toliko danskog, ja sam finac. <laughs> Dakle, čestitam vam na vašem novom poslu i tijekom ovog razdoblja od pet godina imamo situaciju gdje postojeće obveze koje imamo u pogledu klime nisu dostatni kako bismo stvarili naše ciljeve u pogledu obnavljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, tako da tu imamo određeni jaz. Kada govorimo o nekim nacionalnim planovima, pa kako vi tu namjeravate raditi s vladama i pojedinim nacijama, odnosno državama članicama, kako bi premostili taj jaz? A drugo pitanje imamo dakle kandidatkinju za predsjednicu komisije koja e, govori o našim ciljevima do 2030. Onda se isto tako govori o tome do 2050. Evropska unija bi htjela biti neutralna po pitanju ugljika. Onda imamo i pitanje toga kako ćemo napraviti jednu mapu puta koja se ne odnosi samo na nadolazećih par godina, već sve do razdoblje 2050. s obzirom na ovu neutralnost. E, imamo probleme vezano uz metan, emisije metana. Mm, I to je značajan pitanje kada govorimo o stakleničkim plinovima, onda imamo zrakoplovstvo, imamo pomorstvo i moramo se pozabaviti E, u istinu sa fosilnim gorivima i sa poticajima koji postoje u tom smislu. E, imamo dosta ograničene instrumente e, kada radimo na tim temama, a izostavili smo neke važne pitanja kao što su recimo poticaji kod fosilnih goriva. Gospodin Borke. Hvala lijepa. Želimo vam uistinu sve najbolje u vašem radu. Ja imam pitanje koje se odnosi na sljedeće. Da li komisija želi ohrabriti industriju u pogledu moguće konverzije ili ćete se fokusirati na provedbu što se tiče određenih društvenih mogućih tampona. Hvala lijepa. Imam dva pitanja. Jedno se odnosi na određene ideje Ursule von der Leyen u njenom govoru. Ona je spomenula taj tranzicijski fond kako to planirate učiniti, dakle što se tiče financiranja jednog takvog fonda, a što se tiče oporezivanja i e, ugljika, razmišljate li raditi na tome u ovom zakonodavnom razdoblju? Možete li nam reći nešto u pogledu vaših planova što se tiče plina, tržišta plina? Jer postoje tu određene glasine, da će se predložiti jedan novi paket od strane komisije i to uskoro. Hoćemo li imati priliku prethodno o tome razgovarati? Možemo čuti nešto o glavnim idejama tog paketa, onda što se tiče provedbe. Radimo ovdje na reviziji direktive o plinu, pa je sada pitanje kakva je tu situacija. obzirom na to pitanje da bi Gazprom htio ići na Europski sud i kako vi planirate reagirati na to. Hvala lijepa. Gospodin Bompard. Mikrofon. Molimo vas mikrofon. Ok, excuse me. Euh, merci madame la présidente. Félicitations. Hvala gospođo predsjedavajuća. Čestitam glavnoj direktorici i čestitam vam e, zato e, što je posao koji ste napravili nevjerojatan. I e, čitao sam vaše zadnje izvješće i tamo piše da ako želimo poštivati naše angažmane, E, trebali bismo ograničiti vlastite aktivnosti, trebali bismo obratiti e, pažnju na e, emisije stakleničkih plinova do 2020. U ovom trenutku Europska unija je u padu i u posljednje četiri godine u nekim dijelima čak i porasla. A dio toga naravno tiče se i politike o energetskoj proizvodnji da bismo ispunili naše ciljeve, treba reći da e, su ciljevi što se tiče obnovljivih izvora energije zapravo nedovoljni i ako želimo poštivati naše e, međunarodne ciljeve, e, trebali bi naše izvore energije dovesti do 50% da budu obnovljivi i moje pitanje je zapravo jednostavno hoćete li proučavati, raditi i razmišljati o tom znanstvenom radu koji bi se e, bavio takvim izvorima energije da bismo postigli ciljeve? Okay, thank you very much. Hvala lijepa. Kako smo se prethodno dogovorili, sada vam dajem mogućnost da odgovorite na pitanja koordinatora, onda ćemo preuzeti pitanja od ostalih članova. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, koordinatorima na svim čestitkama, na ovoj tople dobrodošlici, na svim komentarima, pitanjima. Pokušat ću nekako grupirati svoje odgovore oko pojedinih tema. Neću e, odgovarati direktno na pojedina pitanja, ali naravno ako nisam odgovorila na neka pitanja na odgovarajući način ili u potpunosti, kroz to grupiranje rado ću se opet vratiti na neka pitanja. Započet ću s pitanjima vezano uz e, provedbu. Drago mi je što je nekoliko vas istaknulo tu provedbu, kao što sam rekla u uvodnom izlaganju. Provedba je ključna za nas kako bismo e, stvarili ambicije koje smo si postavili. Trebamo se fokusirati e, na tu provedbu. Dakle, to nije nešto što je kratkoročno Mm, dakle, transpozicije već se radi u istinu tome kako ćemo u operativnom smislu to provesti u svakoj državi članici. Isto tako namjeravamo usko surađivati s Europskim parlamentom u pogledu te provedbe i informirati vas o napretku koji je ostvaren. Postavljeno je vrlo konkretno pitanje što se tiče nacionalnih planova u pogledu energije i klime i identificiranih jazova koji postoje, dakle opće razine ambicije koje je izneseno i izvješćima. Mislim da je važno podsjetiti vas da smo imali nacrte izvješća tijekom ljeta i da smo imali mogućnost to pregledati i vratiti se na odnosno odgovoriti detaljnim komentarima državama članicama, pa je to bio jedan vrlo koristan način jer se e, mogu izvesti određena poboljšanja za finalna izvješća koje treba predstaviti do kraja godine. E, Dojem ovog ljeta je bio dosta pozitivan. Moja kolegica s lijeva e, se upravo našla s državama članicama, s njihovim radnim skupinama E, pa smo vidjeli da tu uistinu postoji snažan angažman da se pozabavimo pitanjima koja su nužna. Ono što će biti važno tijekom nadolazećih mjeseci da je nastavimo s tom e, razminom iskustava. 24.9. imamo jedan sastanak u vijeću u tom smislu. Ja ću se naći sa svojim e, kolegama, glavnim direktorima koji se bave pitanjima energije. Dakle, redovito ćemo održavati sastanke kako bi taj angažman e, se zadržao i kako bismo uveli nužna poboljšanja. Postavljeno pitanje vezano s fosilna goriva i činjenica da e, tu imamo državne poticaje, da se nismo time dostatno pozabavili ovim nacionalnim planovima. To je istinu jedan zahtjev e, kroz naša pravila da e, moramo imati nužnu identifikaciju državnih poticaja koje su odobrena u pogledu fosilnih goriva ako to nije bilo dijelom e, nacrta planova državnim članicama smo e, zatražili da onda poboljšaju te plane u tom smislu. Općenito govoreći Mislim da područja energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije zahtijevaju još više detalja, opisa mjera koje države članice namjeravaju poduzeti. Dakle, to je područje gdje isto usko surađujemo s državama članicama u smislu da vidimo kako će oni dalje raditi na tome. Imamo jedno općenito pitanje koje je postavljeno vezano uz to kako će provedba i ove e, nove ambicije kroz takozvani Green Deal se moći međusobno spojiti. Dakle, bitno je da ne smetnemo suma naše ciljeve. Imamo ciljeve vezane uz 2020. i prvo moramo njih ustvariti. Dakle, države članice u svojim nacionalnim planovima moraju stvariti te ciljeve onda se moramo fokusirati na ciljeve vezane s 2030. i kao što je već rečeno u vašim pitanjima i komentarima, gospodin Nika je to rekao, Ursula von der Leyen je govorila o porastu od 50% nakon 2030. Dakle, to se mora nekako paralelno odvijati s našom procjenom postojećih planova. Ali nacionalni planovi e, za klimu i energiju e, su nešto što je bitno i bitno je da prvo stvarimo ciljeve vezano e, uz 2030. I što se tiče provedbe, tu je jedno ključno pitanje koje je postavljeno vezano uz naše gospodarstvo i potrebu da ulažemo u istraživanje i razvoj Mislim da ta poveznica s našim gospodarstvom potreba da moramo imati jednu pravednu tranziciju, da moramo se pozavati pitanjem industrijske konkurentnosti je nešto što će i dalje biti u središtu formulirana naših budućih politika i to je i navedeno u našim političkim smjernicama e, naše buduće predsjednice. Dakle, ako to pitanje povežemo sada sa e, takozvanim Green Dealom, E, u političkim smjernicama imamo jasan slijed namjera, dakle započevši upravo sa Green Dealom, sa prvih sto dana i onda imamo rad na fondu za pravednu tranziciju, onda imamo našu industrijsku politiku i našu konkurentnost. Dakle, unutar tih političkih smjernica imamo jasnu ambiciju što se tiče ovih prvih sto dana, ali isto tako ambicija koja se bavi 2021. i ovim sveobuhatnim planom i ostvarivanjem ciljeva i tu su neke druge mjere koje su tu postavljene. Kao što sam rekla, ne mogu tu ulaziti u više detalja u pogledu toga kako ćemo to učiniti, jer je to stvar političke odluke e, dakle i samih e, povjerenika i kolegija, ali zajedno ćemo tu s vama surađivati. Onda je tu bilo jedno pitanje koje se odnosilo na ETS, sustav trgovanja emisijama, u pogledu toga što ćemo učiniti dakle, e, sa zrakoplovstvom i to je iznijela naša buduća predsjednica svojim političkim smjernicama, ali isto tako što se tiče uključenja parlamenta u ovom zakonodavnom procesu i kako možemo osigurati ostvarivanje ciljeva, pogotovo vezano uz čeličane. Kao prvo, što se tiče prometa. U političkim smjernicama naša kandidatkinja za predsjednicu komisije je govorila dakle o ovim e, sredstvima, dakle jednom smanjenju. Dakle, to je nešto čime ćemo se morati pozabaviti u narednim godinama. Onda tu postavljamo pitanje obnovljive energije i možemo li tu ostvariti naše ciljeve ili tu trebamo više toga učiniti ili trebamo li tu reviziju našeg zakonodavstva. Dakle, postoji jedna takva klauzula u našem zakonodavstvu pa ćemo vidjeti kako to možemo iskoristiti i tu ćemo isto tako konzultirati Europski parlament u tom kontekstu. Dakle, u skladu s onim što je do sada uspostavljena. Sad se opet vraćam na ovo pitanje uključenja Europskog parlamenta u ovom zakonodavnom procesu. E, naša buduća predsjednica je tu jasno izrazila svoje namjere da želi osnažiti partnerstvo sa Europskim parlamentom i i tu je bila vrlo konkretna u pogledu toga da parlament može djelovati kroz to da većina usvaja rezolucije koja zahtjeva onda od komisije da podnese određene zakonodavne prijedloge. Evo, mislim da je to dobro izraženo, jasno izraženo tim političkim smjernicama i mi ćemo u idućim godinama zajedno poraditi na provedbi e, i dakle tu je vrlo jasno to usko partnerstvo i suradnja sa Europskim parlamentom. Što se tiče istraživanja i inovacija, postavljeno pitanje je vezano uz skladištenje, posebno u tom smislu da je to jedno područje gdje moramo poboljšati našu tehnologiju. Postoji tu nekoliko aspekata vezano uz skladištenje. Jedan od aspekata na kojem mi radimo i na kojem ćemo i u budućim godinama raditi i kako povezati međusobno više sektora kako možemo koristiti različite izvore energije kako bi se nadopunjavala ili se tako kako bismo pretvorili recimo struju koja se temelji na obnovljivim izvorima energije u dakle vodik ili neke druge izvore energije. Dakle tu moramo međusobno povezati različite izvore energije, različite sektore, to će biti vrlo važno na dolazećim godinama i na tome ćemo raditi. I Dakle, tu nam istraživanje i inovacije su vrlo bitne i postoji potreba za ulaganjima, za financijam, dakle financiranjem takvih istraživanja. To će biti i važan dio VFO-a ako želimo i dalje ostati vodeći što se tiče čiste tehnologije i čiste industrije iako se Europa opet želi etablirati kao vodeća snaga kada govorimo o inovacijama i tehnologiji. Kad govorim o ulaganjima, financijama, tu mislim i na privatne i javne financije. E, spomenula sam VFO na europskoj razini, a što se tiče privatnih ulaganja, tu radimo na održivom financiranju, na određenoj taksonomiji dakle kad se razmastaju određena sredstva da one uistinu budu održive da nam pomognu u ostvarivanju naših ciljeva koje smo si zadali. Postavljeno je jedno pitanje o ambicijama ili recimo o mogućim inicijativama u odnosu na plin i isto tako u odnosu na direktivu o plinu i kako je to, kako su neki od operatora na tržištu na to reagirali. Što se nas tiče, nema sumnje da direktiva o plinu, uključujući najnovije e, amandmane, u smislu područja primjene u što se tiče sektora. Dakle, ako netko je prije imao nekakvih sumnji o tome na što se sve odnosi direktiva, sada to više nema. E, da kako da je direktiva e, kompatibilna sa ugovorima Europske unije, ali isto tako i sa našim međunarodnim obavezama, sa propisima e, Svjetske trgovinske organizacije. Dakle, to je sve u redu. Isto tako što se tiče presuda Europskog suda. E, mi tu imamo puno povjerenje i spremni smo braniti tu e, direktivu ako dođe do toga da, ga, da ju neko dovede u pitanje pred e, sudom, odnosno pred bilo kojim drugim tijelom za rješavanje nesporazuma. No mislim da kako da možda to nije najbolji način kako možemo upotrebiti svoje vrijeme, ali smo spremni to učiniti. Što se tiče eventualnih budućih inicijativa u području plina, moramo se pobrinuti da i dalje uvijek integriramo plin u svu tranziciju koju poduzimamo i prirodni plin, ne plin općenito i prirodni plin, to je svakako energetski izvor koji će biti uključen u našu tranziciju treba razmisliti kako se to najbolje može učiniti, kako se može dekarbonizirati e, proizvodnju plina, odnosno kako cijelu tehnologiju se može učiniti zelenijom, da kako da će to tražiti investicije i novu tehnologiju i investicije, ali postoje već instrumenti kojima se to može učiniti. Dakle, ako razmišljamo o nekoj novoj inicijativi za plin, a to je da kako za buduću e, predsjednicu komisije, odnosno povjerenicu koja će se baviti ovim područjem, e, treba će svakako razmisliti o najboljoj poziciji plina u toj inicijativi, imajući na umu e, zeleni dogovor, takozvani Green Deal i da kako prihvatljivu energiju. S obzirom da ta odluka je zapravo politička odluka. Ja sada ne mogu tu nešto mnogo više reći, niti mnogo konkretnije reći, ali svakako je nešto što imamo na umu i što o čemu ćemo razmišljati u okviru e, prelaska tranzicije na zelene energije, odnosno na zeleniju energiju. Mislim da sam se dotakla barem ili odgovorila na sve što ste pitali. Ako sam nešto propustila, molim vas da me podsjetite, rado ću se vratiti na to. Hvala vam. E, sada pozivam zastupnike da postave pitanje ukoliko žele. E, gospođe de Castillo. Zahvaljujem. Vrlo kratko ću nešto pitati. E, samo evo čas ću pričekati da stavite slušalice. Kao prvo čestitam vam na imenovanju vrlo nam je drago što ste danas s nama. Vi ste vrlo iskusni e, u različitim područjima djelovanja Europske komisije, a koliko je nama poznato, neumorno ste radili na onome što je bio vaš zadatak, što je isto vrlo važno. U prethodnom sazivu parlamenta se mnogo e, toga e, odnosilo na donošenje odluka, a u ovom sazivu ćemo se mi jako puno baviti provedbom. Dakle, ne smijemo tu ne uspjeti, moramo ostvariti ono što je zaplanirano ali može se dogoditi da ne uspijemo, ako smo nedovoljno ambiciozni, ali ako smo i preambiciozni. Važno je biti realan. U tom smislu moramo se pobrinuti da imamo vrlo dobru istančanu evaluaciju nacionalnih e, proračuna. Dakle, mnogo je tu e, sofisticiranog što treba raditi. Tu ćemo točno onda vidjeti hoće li neka e, zemlja E, ispuniti svoje obaveze u pogledu proračuna ili ne. Dakle, treba imati vrlo detaljan pristup proračunu općenito, a onda preneseno i u ovo područje. Znači, treba pomno <laughs> pratiti nacionalne e, planove u pogledu energije. E, ja bih pitala nešto o emisijama od industrije. Važno je da znamo kako ćemo dekarbonizirati ono što se e, radi, dakle, našu industriju. To je vrlo važno i u svakom slučaju vi možete računati da ćemo vam mi pomoći u vašem radu. E, ja bih e, molila da imate na umu dodijeljeno vrijeme. Biće još prilika. Nemojte sada prekoračivati to vrijeme. Hvala vam. Ja vam želim mnogo uspjeha u vašem radu kao izvjestitelj u Sjeni za energetsku strategiju. E, rekao bih da smatram da je jedan od važnih aspekata energetskih planova je opredjeljenost vlada e, i politička opredjeljenost. Naša je politička opredjeljenost signalizirana idejom zelenog dogovora, ali važno je da nacionalni nacrti planova, e, koliko se vidi, e, oni čak neće zadovoljiti ni one ciljeve koje smo si već postavili. Kako ćete se pobrinuti da pomirimo dva različita pristupa? Vrlo je važno, možda i najvažnije, da svaki građanin, dakle da običan građanin, prosječan građanin se uključi u rasprave o energiji i da u njih budu uključene i, energi, i stručnjaci. U dokumentu se spomenju dinamične platforme za kontakte s građanima. Kako mislite sve to razvijati? Hvala. gospođa Menova, e, gospođo direktorice, glavna direktorice, želim vam mnogo uspjeha u vašem sasvim sigurno teškom poslu. E, svidio mi se ovaj vrlo pristojan <laughs> način e, na koji ste nas informirali o nacionalnim planovima, energetskim planovima. Sada bih vas zamolila da budete malo konkretni s tim u vezi. Mislite li da imate dovoljno instrumenata, dovoljno snažno oruđe koji možete utjecati na države članice e, u času kada one pripremaju svoje planove. Kad smo vidjeli nacrte tih planova, tu smo vidjeli ne naročito ohrabrujuće e, neke okolnosti, vrlo nejasne mjere su se spominjale, vrlo niska ambicija. Imate li vi način da utječete i e, potaknete države članice da provedu e, konzultacije na nacionalnoj razini među različitim sektorima, dakle da ovo ne bude posao samo energetskog sektora. Hvala. Gospodin Buzek. Hvala vam. Pridružio bih se kolegama, gospođo glavna direktorice, da vam e, čestitam na novom, novoj poziciji. Hvala vam na spremnosti da budete danas s nama. Sasvim sigurno je to vrlo važno. Kao što ste s pravom rekli, provedba svih zakona je prevažna, dakle svih onih zakona koje smo donosili toliko posljednjih godina. No što se tiče energetske unije, tu govorimo o pet stupova. Kako bismo imali odgovarajuću ravnotežu među tim pojedinim stupovima, a to je vrlo važno. Na primjer, istraživanje, inovacije, tu ste vi nešto rekli, vrlo važne neke ideje ste spomenuli, no isto tako sigurnost opskrbe, cijene u odnosu na klimu i klimatske potrebe. Neko bi rekao da to nije nasuprot jedno protiv drugoga, ali u nekim državama članicama možda jest ili će bar netko reći da jest. Tu je situacija vrlo različita od jedne zemlje do druge. Dakle, ako želite napredovati prema zajedničkim našim ciljevima, e, a treba ćete veliku podršku za integraciju. Što se mene osobno tiče, ja bih stvarno volio da nam ta integracija jest cilj da radimo za tome i u tom smislu vas molim da učinite sve što možete da signalizirate našim građanima da smo im spremni pomoći. Hvala. Gospodin Lukner. Hvala lijepa. Vi ste govorili o skladištenju energije i ovdje se čak tvrdilo da jedno razumno skladištenje još e, ne postoji, da to treba dodatno istražiti. Međutim, činjenica je da postoji već više tehnoloških postrojenja koje samo zbog toga komercijalno ne funkcioniraju, jer na primjer u Njemačkoj e, su teško porezno opterećeni Mm, dakle porezi na struju i grotesno govoreći porezi za onobljive izvore energije. Dakle, e, da se tako nešto ne isplati s obzirom na ugljik je jasno, ali to je čisto stvar političke e, volje. Dakle, ne želi se tako brzo odstupiti i odustati od ugljena. E, što ćete učiniti da se takve besmisleno nacionalno zakonodavstvo Mm, u Kine, dakle da se to e, skladištenje u istinu može na pravi način iskoristiti. Hvala vam lijepa. Thank you Hvala, gospodin Hassel ili Hajsel, ne znam točno. Hvala. Čestitke glavne direktorice i glavne uprave. Čestitke i doista imate težak zadatak. Ja bih se postavio dva kratka pitanja kao nešto problematično spomenuli ste u odnosu na nacionalne planove za energiju i klimu, energetsku učinkovitost i udio e, obnovljivih izvora. Dakle, što se toga tiče, e, što biste rekli na komentare nekih od dionika koji inzistiraju na povećanju udjela obnovljivih, e, obnovljive energije, e, pa da se to u nekim zemljama može postići samo ako cijena se promijeni, odnosno da na neki način se unakrsno subvencioniramo to. Dakle, e, to bi dovelo do porasta cijene plina za domaćinstva, a to bi doista dovelo do energetskog siromaštva, pogotovo u istočnoj i južnoj Europi. A kao drugo, vezano uz plin, već ste spomenuli da on ima važnu ulogu, no za budućnost što predviđate? E, recimo neke e, recimo termoelektrane na ugljen, hoće li njih zamijeniti e, proizvodnja, odnosno potrošnja plina, recimo kratkoročno ili možda srednjoročno? Gospođa Spiraki. Hvala vam. Čestitam glavnoj e, direktorici. Ja bih insistirala na nekim temeljnim stvarima. Mislim da je važno e, dobro razumjeti ono što je temeljno. Ako prema izabranoj predsjednici Ursula von der Leyen nam treba dodatni zakonski tekstovi kako bismo se dogovorili oko novog e, odnosno trebaju li nam novi zakoni ili su već postojeći dovoljni da bismo postigli zeleni dogovor. Kao drugo, nešto konkretno vezano uz Grčku. Kao što znate, mi smo u teškoj e, situaciji e, u odnosu na PPC. E, imamo tu predviđene velike gubitke E, dakle, jeste li spremni započeti pregovore sa grčkom vladom u pogledu e, mješavine naših energetskih izvora, dakle e, prestanka upotrebe PPC-a? Hvala. Gospodin Tobisovski. Zahvaljujem i čestitam gospođo Juri eh, Jorgensen. Eh, sljedeći bih komentar imao. Eh, govorim o mm, rudarskim regijama u Europi koje treba obnoviti, oživjeti, a one se naravno moraju bitno promijeniti. Sada su suočeni sa gubitkom posla, odnosno radnih mjesta. Pretpostavljam da komisija je svjesna tog problema. Imate li neku ideju kako procijeniti e, troškove i prednosti e, takve transformacije. To su, govorimo o Poljskoj, Češkoj i Rumanskoj. E, Gospoda, kolega je već pitao koje želim ponoviti. Naime, Ursula von der Leyen je govorila o nekim prijedlozima e, koje će dovesti do određenog poreza na emisije CO2. To je dakle jedan prijedlog kojem je svrha da zaštiti e, naše europske proizvođače u utrci, njihovoj utrci sa globalnim konkurentima. Znate li što o tome, odnosno što mislite što će se tu poduzimati u tom smislu? Hvala. Gospodin Gaja. Ja se pridružujem čestitkama svojih kolega i to rado što se tiče vašeg imenovanja. A sada ću postaviti pitanje vezano uz povezivanje sektora. Tijekom proteklih godina sam naučio da suradnja različitih industrijih sektora nam može pomoći u osvarenju naših klimatskih ciljeva. Ja sad to nisam čuo u vašem izlaganju. To mi pomalo nedostaje određena fantazija u smislu kako ćete vi to politički učiniti, dakle kako dalje razviti to povezivanje sektora s obzirom na ono što sam ja čuje i vidio tu velim jako veliki potencijal, pa me zanima što vi o tome mislite. Hvala vam lijepa. Uh, hvala gospodin Flego. Gospođo predsjedavajuće i hvala ovoga na ovoj današnjoj vrlo važnoj temi gdje mislim da itekako u sljedećih pet godina ćemo sjajno surađivati. Ja ću pričati danas vezano za temu provedbe kao što je i puno mojih kolega već pričalo o temi provedbe jer naravno da su države članice napravile ili rade klimatske akcijske planove. E sada, neka država je napravila više ambiciozno, više se angažirala, a neka manje i smatram da bi bilo vrlo dobro da komisija napravi vrlo konkretne i transparentne ocjene tih planova država članica i da detektiraju konkretne nedostatke nacionalnih planova čisto da se motiviraju sve države članice da maksimalno na tome rade. Moje pitanje glasi da li Europska komisija razmišlja i o penaliziranju neambicioznih nacionalnih planova i ako da, kako? Mr. Kelly. Također bih želio čestitati gospođi glavnoj direktorici. Kao izvjestitelj za energiju <coughs> eh, zapravo me eh, ne čudi, ne čude me ove nove ambicije jer je postala tendencija podizanja prvotnih ciljeva i eh, zapravo nije bilo toliko volje da se e, da potrošači sami stvore e, vlastiti sustav. Kada govorimo o monitoringu i izvještivanju, to će zapravo biti najvažnije. E, mnogi su mi ljudi rekli da su spremni stvoriti vlastite izvore energije, no postoje određene prepreke e, tim izvorima energije i što komisija smatra e, kada govorimo o e, ovogodišnjem izvješću kako bi se te stvari mogle unaprijediti i, i naravno riješiti. Nastavit ću na gospodina Petersona, mislim da je to vrlo važno poticati. Hvala vam, madame Toussaint. želim e, vam se zahvaliti i čestitati direktorici. E, fosilna energija je e, veoma opasna i danas su zapravo ta ulaganja u takvu vrstu energije grozna. U prošlom, prošle godine u siječnju 55 milijardi eura se svake godine ulagalo u takve vrste energije i kada govorimo o izvjerima energije koje ste spomenule, neke industrije u Francuskoj zapravo se prave da ne ulažu u fosilne izvore energije unatoč svim e, dokazima. Moje pitanje vama, gospođo, je e, kako ćete se e, boriti protiv toga, kako ćete osigurati transparentnost ulaganja u te fosilne, fosilnu energiju i E, kako ćete zapravo e, u potpunosti ukloniti ulaganja u fosilne izvore energije. Gospodine Fukland, hvala vam. Htio bih se sada prebaciti na svoj materinji jezik. E, želim vam čestitati na imenovanju i postaviti pitanje o evaluaciji komisije kada govorimo e, o cijeni održivih izvora energije. E, konstantno govorimo o evaluaciji cijene tih izvora energije, održivih izvora energije posebice kad se radi o vjetru kao i o solarnoj energiji. Neke cijene su niže od e, referentnog scenarija za 2030. godinu. A postoje neki izvori energije koji su jeftinije, od onoga što komisija navodi kao referencu. To naravno predstavlja problem za evaluaciju cijena jer e, može potkopati čitav taj sustav? Kako će to promijeniti tu politiku? Hvala vam, gospodine Bellami. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Čestitam direktorici na imenovanju i na ovom velikom izazovu. E, također ću se ću govoriti na e, francuskom. E, moje pitanje tiče se hidroelektrana. Kao što znate, Europska unija e, već godinama e, s Francuskom raspravlja e, o, tim vrstama energije. jer naravno ti silni pregovori zapravo prijete da bi mogli destabilizirati čitav ovaj sektor i, i to za čak 12% taj izvor energije. Koji je vaš položaj u vezi te teme E, i kako ćete spriječiti destabilizaciju tog, tog sektora i e, osigurati e, dekarbonizaciju na europskoj razini. Puno hvala, gospođo Vajs. Hvala, puno hvala. Postavljeno je puno dobrih pitanja i um, podržavam svoje kolege u, problema koje su spomenuli u vezi cijene. No, da budem malo inovativna, pitaću nešto drugo, a tiče se komunikacije u ovoj provedbi i um, razdoblju tranzicije um, na čijem smo početku. Imamo lažne vijesti, lažne podatke, anksioznost, i postoji određeno stvaranje osjećaja srama i postoji naravno potreba za nevladine organizacije i skup, interesne skupine da se također aktiviraju diljem Europe i da, da ostanu usredotočene i mirne u pogledu svega toga, ali i naravno da budu jasni u vezi sistematičnih prijetnji koje e, mogu utjecati na komunikacijske sustave u Europi. Koje je vaše mišljenje o tome? I e, naravno možda ako biste mogli spomenuti e, multidisciplinarne, multidisciplinarna područja. Gospodin Gonzales Kasaras. čestitam gospođi direktorici i gospođi na, na vašem imenovanju imate veoma tešku, ali uzbudljivu ulogu i zadatak, zapravo zanimljiv izazov u idućim godinama. E, Uredba o obnovljivim izvorima energije kaže da do 2023. godine možemo čak i prijeći postavljene ciljeve. E, mislite li da moramo čekati do 2023. s obzirom na obećanja i ciljeve koje smo si zadali, odnosno koje si zadala Uh, predsjednica van der Leyen. Uh, ja dolazim iz Galicije u Španjolskoj i imamo najveću elektranu i um, ta regija um, zapravo gura naprijed jer uh, je potpuno jasno da se treba prebaciti s ugljena na druge izvore energije te konstantno ulaže novac, povećava svoj proračun, no nad njima su velike prijetnje i kakva to poruka, poruku komisija šalje toj industriji da mogu vjerovati u, u tu tranziciju. Govorimo o stotinama radnih mjesta u toj elektrani, u tom području. Čak i postoje druge regije u Europi koje će na koje će ta tranzicija utjecati. Htio bih vas pitati koje mjere planirate uh, usvojiti uh, s obzirom na posljednje energetsko izvješće i uh, podatke o energetskoj učinkovitosti koji oni su obećavajući. Gospođa Paulus. Hvala. Ja također čestitam E, naravno, razumijem vaš e, pristup suradnje i poticanja, no i dalje 11 država članica nisu ovaj, pružili rješenje za ugljik koji bi zapravo e, za ugljan ispričavam se koji je nužan za postizanje ciljeva u svojim planovima za energiju i klimu. Ciljevi nisu dovoljni za cilj iz 2050. godine, a isto tako ni za sporozum iz Pariza i htjela bih zapravo da se taj scenarij u potpunosti e, promjeni jer pitanje je zapravo koliko uljika ispuštamo u e, atmosferu, a ne do koje godine to činimo. S obzirom da se spomenulo pitanje skladištenja, sve zemlje svijeta morat će riješiti taj problem. Ne mislite li da ovo je jedinstvena prilika za Europsku uniju da postane, postane lider u ovoj industriji za te baterije, e, za vodikove e, e, aparate. I na kraju kada govorimo o energetskoj učinkovitosti, žao mi je vaše vrijeme isteklo. Možda drugi put. Sada gospođa Kukula Natri. E, hvala. E, hvala što, ste ovdje i sretno u vašem poslu i idućih pet godina. Mislim da više nema mjesta za nova pitanja, pa ću se vratiti na ono što je naš koordinator upitao e, o skladištenju i baterijama, jer postoji puno propisa i želimo se riješiti tih emisija. Trebamo više fleksibilnosti, a nemamo dovoljno prostora za skladištenje koje je stav komisije u vezi baterije i stvaranja europskog ekosustava i naravno jeste li voljni nastaviti raditi u tom smjeru. Moja poruka je koordinirati, koordinirati, koordinirati, a referirat ću se i na govor predsjednice van der Leyen kada govorimo o, porezima. One, govorili smo o mehanizmima, ona je spomenula i porez. Naravno, tu treba puno suradnje između različitih općih uprava. Vi ste već s time krenuli puno je toga zapravo spomenuto, no htjela sam se koncentrirati na ovo. I e, naravno različiti sektori trebaju e, podnijeti svoja izvješća, ali naravno olakšite to državama članicama i koordinirajte. Hvala. Gospođa Krvaja. Zapravo gospodin Er, putem gospođe Krvalje. Pitat vas dva pitanja kao član odbora ITRE. E, jednostavno, pitanje sinergije u okviru obzora Europe i e, fond za inovacije. Može li ovaj projekt e, imati koristi od toga? Primjerice, projekt o čistom čeliku. A drugo pitanje, predviđate li određene ciljeve u, u fondu za e, regije koje su u tranziciji kada govorimo o ugljenu. Hvala. Hvala sada gospođa Toja. Hvala. Željela bih izraziti zahvalnost za sliku koju ste nam prikazali, no odmaknimo se od tih općih izjava do nekih e, konkretnih točaka koje se tiču nekih zemalja. Kada e, vidimo da neke zemlje zapravo nisu dosegle te standarde, koje ćete mjere poduzeti da biste ih potaknuli? Vidim da u vijeću neke države članice žele e, da se dodatni stres stavi na one koji su već postigle svoje ciljeve. To je zapravo kao prebacivanje odgovornosti. No zašto taj cijeli paket koji smo prihvatili u parlamentu e, nije uključeno ovo što komisija govori? To je zapravo vrlo štetno za industriju. Naravno, želimo da to se bude usklađeno. Zašto bismo morali čekati? Klimatske promjene i e, što, što je s njima u ovom kontekstu? Hvala, gospođo Jorgenson. Hvala što ste ovdje i čestitam vam na novom položaju. Naravno, postoji nova generacija što se tiče klime. Oni e, vidimo da smo na rubu klimatske katastrofe i zapravo oni imaju velika očekivanja od nas i od vas u tom pogledu. Što mislite ovako vi osobno, koje su konkretne mjere koje se mogu poduzeti da bi se e, provelo, e, proveo, cilj od 55% u sektoru E, stanovanja. Znamo da imamo ciljeve koje moramo dostići kako ćete pomoći državama članicama koje nisu još uvjerene da je to zapravo nužno i da imaju puno koristi u e, smislu zdravlja, e, u, smislu troškova, stvaranja, stvaranja novih radnih mjesta i tako dalje. Kako ćete ih uvjeriti u to? I još nešto, što vi vidite kao najveći prioritet za vas trenutno? Hvala. Kao što vidite, popis pitanja je veoma dugačak i vjerujem da bi moji kolege postavili još i više pitanja da su imali više vremena. Chair, and thank you everyone again for the, kind welcome uh, and, the questions and ja zahvaljujem na svim pitanjima i komentarima. Drago mi je da ne možete vidjeti ovaj papir s ovim bilješkama ispred mene. Je teško i meni samo vidjeti što sam ovdje napisala, ali učinit ću najbolje što mogu da odgovorim na vaša pitanja. Mm, nadam se da ćete imati razumijevanje ako na neka pitanja nisam dovoljno odgovorila, ali imat ćemo i sljedeće sastanke na kojima ćemo moći razgovarati. Nekoliko vas je postavilo pitanje, odnosno govorilo o angažmanu građana, našoj sposobnosti da možemo dobro komunicirati, da nemamo lažne vijesti i da građane uključimo u rad koji mi obavljamo, da tu se u stvari i radi o evropskim građanima. Mislim da smo tijekom proteklih godina vidjeli značajan angažman kroz dijalog s građanima, civilni forum, spomenuli ste tako jedan forum u Portugalu, spomenuli ste dakle sav angažman diljem Europe vezano uz pitanja klime. Dakle, moramo sad vršiti dalju nadogradnju u pogledu onoga što smo do sada ostvarili i nastaviti sa tim aktivnim angažmanom naših građana. E, nisu mišljenja diljem Europe, sektora, država jedinstvena. Trebamo osigurati da u našoj komunikaciji uistinu čujemo sve, da čujemo ta različita stajališta i ako čitate političke smjernice, Ursula von der Leyen, vidjet ćete da se ona referira na čitav niz čimbenika našeg društva, dakle procese inkluzije, e, regije, zemlje, civilne društvo, mlade, stare. I mislim da je to početak jednog važnog procesa kada govorimo o komunikaciji i angažmanu i da trebamo nastaviti na taj način i nadam se da ćemo moći E, doprinijeti tome koliko god je moguće. A mislim da vi kao zastupnici Europskog parlamenta, dakle oni koji su izravno odabrani od strane građana, ćete tu imati ključnu ulogu. Netko je govorio o različitim stupovima energetske unije, dakle treba se pozabaviti klimatskim promjenama, čistom, stabilnom energijom, međutim tu postoji drugi stupovi aspekti E, kojima ćemo se i dalje trebati baviti. Nadam se da sam bila jasna u pogledu toga da ćemo se mi držati ovih smjernica koje su dogovorene, uključujući energetsku sigurnost i ulogu plina u tom kontekstu. Moramo se moći pouzdati u plin u pogledu ovog aspekta prijelaza dakle ukidanja ugljena. Što se tiče samog ugljena, tu su postavljena pitanja vezano uz nacionalne planove i činjenice da nisu tu sve države članice bile jasne ili jasno preuzele svoje obveze. Nacionalni e, planovi nisu jasni u pogledu fosilnih goriva i namire da se pozabavimo njima. A tu je bio i čitav niz pitanja u pogledu toga što ćete učiniti ako su nacionalni planovi nedostatni, ako nisu dovoljno konkretni. Dakle, par općih komentara eh, o tome. Ovi nacrti planova koje smo dobili ove godine su samo nacrti. To je vrlo važan korak. To je određena međufaza koja nam omogućuje da ih pregledamo, da vratimo vrlo detaljne eh, komentare i upute državama članicama. I sve države članice su primile te preporuke. Neke su bliže ostvarenju ciljeva, neke dalje. Neke su već ostvarile ciljevi za 2020 neke i preko toga, neke možda u nekim sektorima, u drugima nisu dovoljno napredovali. Dakle, taj međukorak i činjenica da su ta izvješća napisana, ali da je to nacrt, odnosno prijedlog, omogućuje nama da damo određene preporuke. Stoga je to važno samo kao jedan korak, a ono što je bitno je što ćemo imati u finalnim izvješćima koje ćemo dobiti krajem ove godine. Tu se referiramo na nacionalne planove kao vrste politički preuzete obveze, ali to je obveza što se tiče i samog e, zakonodavstva koje je usvojeno tijekom ovog mandata, tako da tu imamo čitav niz instrumenata kao što uvijek imamo u skladu sa našim pravnim okvirom kako bi došlo do odgovarajuće provedbe i kako bi države članice mogle ispuniti svoje obveze koje su preuzele u ovom zakonodavnom smislu. Ono što je sada važno je da usko surađujemo s državama članicama kako bi došlo do tih poboljšanja koje smo mi zatražili, da dođe do e, poboljšanja svakog nacionalnog plana. Dakle, puno se toga odvija i na tehničkoj i na političkoj mm, razini, a imat ćemo energetsko vijeće i izvijestit ćemo o tome. Onda ćemo morati evaluirati finalna izvješća, odnosno završna izvješća, pa vidjeti gdje smo tu u pogledu ciljeva, određene razine ambicija, nekih konkretnih pitanja, inicijativa, mjera. I onda ćemo morati procijeniti vidi koji je odgovarajući odgovor na to. Ako se sad opet vratim na građane, neki od vas su spomenuli pitanje e, siromaštva u pogledu energije. Tu imamo različite situacije s obzirom na pojedine regije, države i neke reakcije javnosti na inicijative su iznijeli to da tu postoji određena zabrinutost u pogledu e, cijena koje će to imati učinak u socijalnom smislu i nekim drugim aspektima. Dakle, moramo imati pravednu tranziciju s obzirom na različite skupine, pa ćemo imati taj tranzicijski fond koji nam daje određeni smjer e, u kojem pravcu trebamo ići, a tu ćemo raditi zajedno s vama. Tu je bilo pitanje isto vezano uz provedbu i da li će ovaj novi Green Deal i političke smjernice se odnositi na provedbe ili će tu i biti neke nove zakonodavne inicijative. Mislim da je jasno navedeno političkim smjernicama da tu postoje određene političke inicijative, dakle fond za pravednu tranziciju, e, zakon o klimi, dakle ja osobno to vidim na taj način da sve što činimo E, moramo graditi na dobroj e, provedbi i povezati sa zakonodavnim okvirom koji već imamo. Postavljena su pitanja vezano uz e, oporezivanje, dakle kada govorimo o ugljiku i graničnim područjima. Ja sam provela puno vremena u komisiji baveći se tom temom a i više ću vremena još tijekom nadalazećih godina provesti baveći se tom temom, jer to je nešto što je isto spomenuto u političkim smjernicama. Tu ne mogu biti konkretnija u pogledu toga kada i kako ćemo to učiniti, jer tu je potrebna jedna pažljiva analiza, priprema od strane službi komisije. Dakle, što se tiče i curenja e, ugljika, ali i analiza određenih e, ekonomskih implikacija i neka pravna pitanja koja su tu povezana s našim međunarodnim obvezama. Dakle, to je zanimljivo, ali tu ne mogu biti konkretnija u ovoj fazi. Ispričavam Tu su pitanja vezana uz skladištenje, inovaciju, tehnologiju i povezivanju sektora i to su bila pitanja vezana uz to što ćemo učiniti kako bi povezali sektore, integrirali. Mislim da se tu još uvijek nalazimo u jednoj ranoj fazi. Dakle, organiziranja, određivanja u pogledu toga što trebamo učiniti, u pogledu povezivanja sektora, integriranja. Dakle, tu kao prvo moramo imati jednu jasnu definiciju, ljudi imaju različite ideje u pogledu toga što je to uopće. Moramo definirati elemente koji su nam potrebni. Mm, nije dovoljno čak ni to nazvati složenim, jer to je uistinu nešto što je vrlo teško i složeno, pa moramo pažljivo se pozabaviti time kako bismo to mogli pripremiti. Tu imamo vrlo važan element tehnologije, skladištenje jedno, vodik drugo. Dakle, tehnologija je jedan dio odgovora, ali korištenje tehnologije, e, uđenje tehnologije i kako to najbolje iskoristiti u smislu konkurentnosti je nešto na čemu ćemo morati još poraditi u razdoblju koje je pred nama. I rado ću se opet vratiti na tu temu i razgovarati s vama o tome. Energetska učinkovitost i tu su bila pitanja vezana uz to. Dakle, pitanje stanovanja, dakle, dobro je vidjeti da energetska učinkovitost ima tako velik potencijal, ali razočaravajuće je vidjeti da tu baš nismo e, dobro napredovali kada govorimo o potencijalu energetske učinkovitosti. Ako vidimo sada kakva je situacija u pogledu stanovanja, zgrada u Europi, imamo jedan kontinent koji ima tu ljepotu starih zgrada, arhitekture, ali morat ćemo se pozabaviti time i vidjeti kako e, naše okruženje u tom smislu može biti energetski učinkovitije, ulaganja su <laughs> dobar početak, dakle to postoji čitav niz tema koje smo danas spomenuli, gdje će biti potrebne i javne financije, ali i privatna ulaganja. A to su aspekti koji opet zahtijevaju suradnju između različitih područja politike, to ćemo morati integrirati, a je to isto tako odražava prijedlog komisije kada govorimo o VFO. VFO. Mislim da sam se time pozabila većinom pitanja za danas i kao što sam već rekla, ako nisam danas na nešto odgovorila, rado ću se vratiti i opet razgovarati s vama. Ne, ispričavam se. Evo posljednje, ali to su bila vrlo konkretna pitanja vezano uz neka konkretna nacionalna pitanja PPC u Grčkoj i Francuska i državni poticaj za fosilna goriva u nekim državama. Ja znam od svog prethodnog posla, pa sad ne znam da li je to baš zgodno da sad e, govorim o nečem čime sam se bavila na prethodnom radnom mjestu, e, ali to su e, nacionalna pitanja, nacionalne tvrtke, ja sam svjesna toga, a i nadalje ću se time baviti što se tiče same perspektive energetske politike. Dakle, pozabaviti se tim pitanjima na način da ćemo pratiti e, tržišno natjecanje na e, unutarnjem e, tržištu, e, pitanjima dakle, energije, određenim smanjenjima. A što se tiče pitanja vezano uz fosilna goriva, i što tu činimo. Rekla sam da je to u nacionalnim planovima za klimu i energiju. A ako ne dobijemo odgovor od države članica u tom smislu, onda tražimo da nam e, tu jasnije objasne svoje namjere. Evo sad ću stati ovdje, znam da je već kasno. Zahvaljujem vam na vremenu koje sam dobila na raspolaganje i zahvaljujem na ovoj odličnoj prvoj raspravi. Hvala lijepa. Hvala što ste daš. došli. Zahvaljujem kolegama na iskazanom interesu. Potrebna nam je u istinu vrlo učinkovita i glavna uprava i glavna direktorica, pa polažemo istinu nade u vas. Kolege, nismo još završili sa sastankom. Koliko sati sam vas slušala, pa mi onda dozvolite još 10 sekundi da zatvorim ovaj sastanak. Dakle, sljedeći sastanak će biti 25. 26. rujna i time zatvaram današnji sastanak. Hvala vam lijepo.